na zahtjev Ministarstva vanjskih poslova Latvije bi trebali ovaj sastanak voditi e, zatvoren za javnost, što da ćemo imati kratku stanku e, u 5.30 kako bismo to omogućili. Zatim bih htio priupitati hoće li biti moguće znam da ću moći s nekima iz, morati s nekima iz liberala i s nekima iz socijalista otići sutra u Čizinao. u Kišnjev zbog e, pregovora i danas popodne ću isto tako sastaviti jedno kratko izvješće s tim u vezi pa bismo možda mogli raspraviti sa jednim od e, ovih e, izvješća za Balkan sutra, a ne danas, da to zamijenimo. Možda bismo mogli tako učiniti da nastavimo na ovaj način. Mislim da je dosta važno da sutra odemo na to putovanje. Što se tiče odobrenja zapisnika, ima li tu nešto? Ne. Što se tiče priopćenja predsjednika, nema nikakvih priopćenja. Moramo saznati hoće li taj ruski papir za vijeće koje je neslužbeno, ali ga svi imaju, možemo li ga i mi dobiti? Da zatim može biti podijeljeno članovima. To bi moglo biti od pomoći za raspravu s latvijskim predsjedništvom u 17.30. Jer ako mediji imaju pravo e, prikazivati taj papir, onda mislim da ga možemo prikazati i članovima ovog odbora i to će biti jedna od glavnih točaka rasprave sastanka ministra vanjskih poslova u vijeću danas. Prelazimo na izvješće od napretku. Charles Tenok još nije ovdje. Stigao je. Onda ćemo započeti sa Charlesom Tenokom. Charles, možemo li sutra ovome raspraviti? Ti si moj prijatelj. Onda predajem riječ gospodinu McAllisteru za Srbiju. Good afternoon. Thank you, Chair. Dobar dan. Hvala gospodine predsjedniče, dame i gospodo. Čast mi je predstaviti prvi nacrt rezolucije o izvješću o napretku za 2014. godinu za Srbiju. Ovo nije samo prvi nacrt ovog izvješća o napretku, to je isto tako i moj prvi nacrt kao stalni izvjestitelj za Srbiju. Budući da je bolje vidjeti nešto nego čuti ili e, poslušati nešto, ja sam u sudom prošle godine proveo čitavih tjedan dana u Srbiji, e, susreo sam se sa gospodinom Dačićem, sa gospodinom Vučićem, sa Patriarhom, članove oporbenih stranaka, udrugova nevladinih društava, predstavnike civilnog društva, industrije. Ono što sam u Beogradu i Novom, Novom Sadu primijetio je bilo dizno vaše za moje izvješće. Imamo 24 odlomka i 6 stranica ovog izvješća i pokušao sam biti što sažetiji, što precizniji. Ako pogledamo 2016. godinu, to je bila važna godina za Srbiju. 21. sudnog smo počeli sa pregovorima o pristupanju na prvom međuladnom sastanku između Europske unije i Srbije. Tehnički postupak screeninga je već započet i završen je za 26 poglavlja do sada. Visoka razina spremnosti i angažman e, u području, postupku skrininga i u području pravne stečevine koju sebe pokazuje je izrazito došao. Općenito rečeno ja sam uvjeren da predsjednik vlade Vučić i njegova vlada pokazuju opredjeljenost e, integracijskom procesu u Europskoj uniji e, i da da su na putu usvajanja najvažnijih gospodarskih i socijalnih reformi. U protiv nekoliko mjeseci se bi usvojila zakon o medijima, o radu, o privatizaciji, o zviždačima i o stečaju. To su pozitivni razvoj, ali ipak e, detaljnija provedba zakonodavstva će ostati i dalje glavni indikator, to je pokazatelj uspješnog integracijskog procesa. Želim naglasiti četiri točke. Kao prvo, vladavina prava. Srbijanska vlada ima jak elan za borbu protiv korupcije, ali potrebni su značajni napori kako bi se u potpunosti usvojio zakonodavni okvir za borbu protiv korupcije. Još jedna druga točka, želim naglasiti koliko je važno zajamčiti prava oporbe. Trenutno se usvajaju previše zakonodavstva pod hitnim postupkom, što ne dopušta da da svi dionici sudjeluju u raspravi. Zatim isto tako promatrači s kojima sam razgovarala u Beogradu su zabrinuti zbog e, situacije kada se radi o poslovnom izražavanju slobode govora u sebi. Želim naglasiti da sloboda medija predstavlja jedan od glavnih elemenata demokracije. Kao drugo, gospodarstvo. Trebali bismo ohrabriti sibijansku vladu i sve sibijanske e, službenike da poduzmu značajne reforme kako bi poboljšali E, okruženje vezno uz biznis kako bi se borili protiv visoke nezaposlenosti i kako bi pro, do, dovršili fiskalnu konsolidaciju. E, okruženje vezno uz biznis treba poboljšati e, i to pomoću provedbom e, glavnih reformi i očanjem zakonodavnog okvira. Poplave u 2014. godini su imale vrlo negativno utjecaje na gospodarstvo, to također treba zabilježiti, a isto tako naravno i na ljude koji žive na tim područjima. Treće, području vanjskih poslova. Svi znamo da su pravila vrlo jasna. Zemlje kandidatkinje moraju se prilagoditi pravnoj stečevini Europske unije, to se tiče isto tako i vanjskih poslova, vanjske politike. Svi znamo da Srbija ima povijesno vrlo uske eh, odnose sa Rusijom, no onda to što me nažalost Srbija se nije, kada je Europsko vijeće na to pozvalo, e, uskladilo sa ovim restriktivnim mjerama Europske unije prema Rusiji. S druge strane, jako pozdravljam e, akcijski plan e, koji je individualni pod NATO, između NATO Saveza i Republike Srbije koji je potpisan samo prije dva dana. Isto tako pozdravljam predsjedništvo Srbije od 2015. godine u OSSS-u. Srbija može osnažiti svoju ulogu, prije svega kada se donosu s Rusijom, kako bi se pronašla rješenja za situaciju u Ukrajini. I kao četvrto, normalizacija odnosa između Beograda i Prištine. Srbija se uključila u proces pomirenja sa Kosovom i to je vrlo dobro došlo. A brzina pregovora se 2000 2013. godine usporila nakon izbora, a sada nakon dvije godine e, blokade i nakon e, ovih e, razvoja smo imali sada gospodina Mustafa koji je postao novi predsjednik vlade i u Kosovu i sada će se dijalog između Srbije i Kosova nastaviti ovdje u Briselu 9. veljače. Iznimno je važno da Srbija i Kosovo sada nastave sa provedbom već ugovorenih sporazuma. Dame i gospodo, dragi kolege, sve u svemu se Belgija kreće, se Srbija kreće prema Briselu. Potičem srbijanska vlada da ostane na tom putu. 2015. godina bi trebala biti e, godina kada će se otvoriti prva pregovaračka poglavlja i osobno rečeno nadam se da će se to dogoditi čak i u prvoj polovici 2015. godine. Želim zahvaliti tajništvu e, AFETA i europskih pučana, njihovoj podršci i dragi kolege, veselim se podnosno raspravi sa svima vama, nada se naravno sa izvjestiteljima u sjeni kako bismo ostvarili dobar rezultat i vrlo ću rado primiti na znanje vaše, vaše pitanja i vaše primjedbe. Hvala vam. Hvala vam gospodine predsjedniče. Ne vidim neko velika neslaganja s onim što je gospodin McAllister rekao. <laughs> It is, it is absolutely clear. The basic thing that Serbia... Glavna je stvar ta da Srbija nedvojbeno napreduje prema, na, svom programu ka integraciji. Treba to priznati i to je učinjeno u ovom izvješću, to je vrlo važno po mom mišljenju. Za Srbiju će biti od iznimne važnosti nastaviti sa ovim procesom reformi Vidjeli smo e, teške, ali ipak postojane naznake početaka gospodarskih i socijalnih reformi. Veselim se nastavku e, reforma vežnih uz pravosuđe i poglavlja s tim u vezi će biti od ključne važnosti tijekom e, pregovora. Isto tako želim pozvati da se, da se Srbija uključi u na području politike vanjskih poslova, sve tada se radi u Rusiji i to bi bilo isto tako vrlo korisno budući da će biti ove godine e, zemlja predsjednica OSSS-om. Nadalje vrlo je važno nastaviti dijalog s Kosovom. Provedba bi tu trebala biti ključna riječ, dakle provedba svih onih sporazuma koji su potpisani. Također mislim da ono poglavlje koje je vezano uz odnose za Kosovo treba vrlo rano otvoriti e, u postupku pristupanja za sebi je važno da ima dobre odnose sa drugim susjednim državama. Predsjednik vlade Albanije nedavno posjetio Srbiju i to je bilo vrlo dobro. Uzevši u obzir ove razne razvoje oko tih zemalja. Kao što sam rekao, reforma pravosuđa je važna i e, na procesu integracije. Isto tako se slažem s svjestom što se tiče kritičnih primjedbi kada se radi o slobodi medija. Vrlo je važno da e, se poboljša opće okruženje slobode medija i da se ojača vlasništvo medija te da se e, dobro obhodi sa pitanjima veznih uz pritisak nad novinarima. Još jedno pitanje, opći, opća opredjeljenost zemalja Zapadnog Balkana treba isto tako gledati kada se radi o dugoročnim politikama Europske unije. Na primjer, kada se radi o energetskom sektoru. U Beogradu je prošle godine održan e, jedan sastanak na vrhu sa Kinom i tada je rečeno da će se raditi na ulaganjima vezanih uz e, postojenja na ugljen, a budući da će to biti, dakle termoelektrane, budući da će to biti dugoročna ulaganja, bitno je razmišljati o takvim ulaganjima u kontekstu politika Europske unije. Bio je tu je još jedan incident tijekom tog sastanka za koje moramo tražiti razrešenja i zatim postoje mm, još neke druge točke u izvješću Davida. Želim naglasiti i pohvaliti njegovu osobnu opredjeljenost u tom izvješću i želim ga pohvaliti za njegov dobar rad koji je učinio sve do sada. Hvala. Hvala vam gospodine predsjedniče, ja ću govoriti na slovenskom to će biti bliže i našim srbijanskim prijateljima. Najprije bih se htjela zahvaliti pri izvjestitelju, gospodinu Davidu McAllisteru, za ovo izvršno izvješće koje je kratko i sažeto. Neke dijelove još možemo poboljšati. Ja sam uvjerena da će nam to i uspjeti zajedno s izvjestiteljem. Prošla godina je za Srbiju bila vrlo dinamična. Razni važni događaji su se dogodili, otvaranje pristupanja, parlamentarni izbori, visoko rangirani posjetitelji koji su otišli u, Beograd. Diplomatska aktivnost Srbije je također ojačana i u toj regiji Srbija igra vrlo važnu ulogu. Prošla godina je bila i dosta teška zbog poplava koji su prije svega opteretili civilno stanovništvo, ali isto tako i gospodarstvo. Izvjestitelj upozorava na sve e, lošiju situaciju s medijima, ja dijelim njegovu zabrinutost, a sada e, u, u okviru postupka pregovaranja nema dodat, dodatno otvorenih poglavlja. Zbog toga vrlo žalim. Na početku ove godine je Srbija preuzela predsjedništvo također OSSS-a i nadam se da Srbija koristi svoju diplomatsku mrežu za rješavanje sukoba unutar e, regija koji su obuhvaćeni tom organizacijom pa i u Ukrajini. Vrlo sam zabrinuta zbog, prije svega zbog situacije u medijima. Ja pratim situaciju sredinskih medija izbliza i mogu srediti da je ovdje došlo do deteriorizacije. Na primjer, kada to spojedemo sa razdobljem u, e, za vrijeme Miloševića. Sada je slična situacija, radni, radni uvjeti novinara postaju, sve gori, struktura vlasništva nad pojedinim medijima je vrlo problematična, a Vučić je također optužio određene medije e, da šire laži, to je neprimjereno i zbog toga želim naglasiti da je sloboda medija i pluralnost u mišljenjima naznaka zdravog društva, te da bi ovdje mora učiniti mnogo više. Ova situacija nije zadovoljavajuća. Može još jedna primjedba. kada se radi o LGBTI zajednici. Veseli me što je proteklog rujna u Begodu održana parada. Vrlo je važno da se ojačaju temeljna prava u Srbijskom ustavu, je to članak broj 14, a, ali LGBTI zajednica bi trebala još više biti zaštićena. I moja zadnja točka, to su odnosi između Srbije i Kosova. 9. veljače će se odvijati e, jedan sastanak i to na razini predsjednika. U tom e, procesu su posredovali i, i tijela u Briselu i nadam se da će što prije doći do normalizacije odnosa između tih dviju država. Zaključno, želim reći da je krajnje vrijeme da Srbija otvori novo poglavlje unutar e, pregovaračkog procesa. Dakle, ova godina ne bi trebala biti samo dinamična kao prošla godina, već godina koja daje mnoge nove elemente i kada se radi o postupku pristupanja. Hvala vam gospodine predsjedniče ime ecr Ja također čestitam svom kolegi Davidu McAllisteru e, u njegovom svojstvu kao stalnog izvjestitelja za Srbiju i na njegovom sam predstavljanju. Njegov pristup je bio e, vrlo dobar. Sve u svemu ovaj klub zastupnika pozdravlja napredak Srbije na nekoliko područja kada se radi o protiv korupcije, administrativnih reforme i poboljšanja odnosa s Kosovom i e, visoka predstavnica me uvjerava da će dijalog između Prištine i Beograda se nastaviti i pod njenim mandatom. Ja duše, imam još neke zabrinutosti o ovom novom članku 234 budući da sam još uvijek primio neke prijetnje da se radi o arbitražnim donošenju odluka koje će nastaviti pod novim zakonom. Slažem se sa komentarom gospodina Kukana da moramo nastaviti pratiti način rada pravosuđa što zahtjeva bolji, bolju obuku i naravno pravnu nezavisnost. Pozdravljam ovo povišanje u odnosu između Srbije i Kosova, ali ja sam izvjestitelj za Crnu Goru i tu je isto tako e, došlo do nekih važnih posjeta, napredak je bio dobar i e, imali smo i bilateralne sporazum o izručenju gdje će se izbjeći da dakle e, kriminalci prelaze u drugu državu i tamo traže utjehu. Prije svega pozdravljam odmah broj 8 u izvješću e, Davida McAllistera, jer sam ja isto tako vrlo kritičan e, prema e, politici e, potpredsjednika vlade gospodinu Vučinu koji pokušava ima, imati prijateljski odnos sa Rusijom, koji ugošćuje Putina i koji ima zajedničke vojne aktivnosti sa Rusijom dok se dakle do, do, dok dolazi do okupacije Krimskog polotoka i do situacije na istoku Ukrajine. Hvala vam gospodine predsjedniče. Ja se također želim pridružiti pozitivnoj procjeni veznih uz premijeru gospodina Mekelisara kao izvjestitelja. Ja sam isto tako dobio povjetnu informaciju iz Srbije da su oni vrlo zadovoljni što imaju tako zainteresiranog sugovornika. Želim naglasiti da se slažem s onim što je rekao moj prethodnik kada se radi o području medija, taj sektor je i dalje vrlo krhak, to je vrlo osjetljivo pitanje u Srbiji i tu su potrebna neka poboljšanja. Trebali bismo pohvaliti Srbiju što je izvršila brzu provedbu uh, veznih uz reforme borbe protiv korupcije, prije svega kada se radi o korupciji na najvišoj razini. Vlada je opredjeljena europskom europskom prospektu Srbije, to je vrlo važna promjena, a isto tako je važno da, važno da ova vlada ima oporbu koja je također posvećena srpskoj budućnosti u EU, što nije bio slučaj prije. Mislim da treba priznati da je Srbija vodila konstruktivnu politiku prema svojim susjedima i treba naglasiti njenu hrabrost da se obračuna sa nekim problemima koje je imala sa određenim susjednim državama. Ja bih htio apelirati na izvjestitelja da obrati pažu na Vojvodinu. Kao najrazvijeniji i najproeuropski orientiraniji dio Srbije, tu se radi o tome da treba sačuvati autonomiju Vojvodine kao regije. Isto tako bih se pridružio onom, onim brigama veznih uz eh, to da Srbija svoju vanjsku i obrmenu politiku uskladi sa vanjskom obrmenom politikom Europske unije. Na posljedku, ali ne i najmanje važno, pitanje Šešelja. Ako dobro svačam, novo izabrana hrvatska predsjednica je danas zatražila glavnog tajnika NATO saveza e, da intervenira kako bi se Šešelj vratio u Hag. To naravno nema nikakve veze sa srbijanskom vladom i ne bismo trebali okriviti srbijansku vladu za izjave koje je iznio e, gospodin Šešelj, ali ipak to ima neke veze s nama, zato što mi isto tako dio toga da nađemo rješenje, zato i trebamo izraziti naše mišljenje o odluci suda u Hagu. Hvala vam lijepa. Thank you, Chair. Um, let me, before I start uh, commenting... Hvala lijepa. Prije nego što krenem komentirati ovo izvješće, htjela sam reći da da smo se pridržali izvornog plana i da smo započeli u 15 sati, onda smo mogli obraditi danas i izvješće gospodina Broka. I isto tako želim reći da je za moj klub zastupnika vrlo teško uskladiti se vezno za ovih izvješća, imamo različite izvješće u sjeni s tim i stoga bi bilo draže da smo zadržali izvornu strukturu sastanka, ali dobra odluka je sada drugačija, no za manje klubove zastupnika je to dosta teško kada se uvedu tako tako iznenadne promjedbe u dnevni red. Dobro, sada kao prvo želim reći da je bitno da sada imamo ova sva izvješća o napretku pred nama, da ćemo o tome raspravljati ovih idućih nekoliko tjedana, jer je vrlo važno da Europski parlament ovim izvješćima pošalje jasni signal, pa i predsjednik Europske komisije gospodinu Jean-Claude Junckeru koji je prije nego što je zabran izjavio da neće doći do proširenja učih pet godina. To mi, svi znamo da je to politička stvarnost, no to je dovelo do problema veznih uz motivaciju u mnogim od tih država, država i sada mislim da mi kao Europska pamet trebamo reći da smo mi spremni nastaviti sa strategijom proširenja sa svim državama u toj regiji. Sada što se tiče izvješća Davida McAllistera, ako prvo želim mu zahvaliti, e, budući da je on novi zastupnik koji sada radi na zemljama države Balkana. E, mislim da ste obavili izvrstan posao, usredotočili ste se na glavne probleme i e, bilo veliko zadovoljstvo surađivati s vama. I stoga se slažem u potpunosti s ovim aspektima koje ste vi spomenuli, no ipak ja bih htjela dodati jer nisam sigurna hoće li naš izvjestitelj za Srbi, u sjenu za Srbiji pristići ovdje na vrijeme jer je on na sastanku jednog drugog odbora i trebao, ovome smo trebali staviti kasnije. No mislim da je važno unijeti neke aspekte veznih uz okoliš i energetiku u ovo izvješće jer je tu jasno da europski ciljevi o emisijama da će s njima u vezi Srbija morati naći neku drugu strategiju nego da proizvodi struju iz ugljena. Mi ćemo s tim u vezi podnijeti nekoliko amandmana jer mislim da ovdje moramo još dodati nekoliko riječi. Drago mi je što ste spomenuli odnos sa Rusijom u vaše izvješće i posebice što se tiče odnosa Srbije i Kosova e, kao izvjestiteljice za Kosovo. Hvala vam na tome i na ovim važnim stvarima koje ste tu spomenuli. Dopustite mi da isto tako kažem da bi bilo dobro kada bismo u postupku podnošenja amandmana unijeli jedan amandman gdje tražimo od jednog od um, potpredsjednika Srbije koji je posjetio Kosovo nedavno, prije nekoliko tjedana, da isto tako se sastane sa predsjednikom vlade Kosova. To je dakle nešto što se tiče održavanja dobrih odnosa, odnosa s, tim, s tom zemljom, mislim da bi to bilo važno. Osim toga, mislim da je dobro da ste spomenuli izbore iz 10. E, mjeseca 2013. godine veznih uz e, manjine, a isto tako bismo trebali možda spomenuti pitanje velikog broja tražitelja azila iz Srbije na području Europske unije i da bismo možda mogli dakle e, tu spomenuti pitanje integracije tog dijela društva to je dakle nešto što sam već spomenula na sastanku izvjestitelja u Sjeni. I na posljedku važno je, to ste i sami rekli, da je normalizacija Srbije i Kosova uvjet pristupu Srbije u unije i da će s tim u vezi Srbija morati i promijeniti svoj ustav. Jer inače neće biti većine, neće biti dogovora oko prihvaćanja Srbije. Ja to kažem imajući mu veliku, moju veliku podršku za pristupanje Srbije Europske unije. Hvala vam. Dodala sam nešto o općim pitanjima prije, da. Eh, Zahvaljujem predsjedatelju. Ja bih želio čestitati našem izvjetitelju, gospodinu McAllisteru, kao i drugi na odličnom izvješću. Upitao bih ga jedno izravno pitanje, jer često je zapravo dobra stvar da se neke poteškoće pretvore u izazove. Od 15. siječnja e, Srbija predsjedao SEOM i zanima me da s obzirom njihove odlične odnose sa Rusijom i srpsku posvećenost Europi istodobno, koja tijelo je trenutno dobro prema vašem izvješću, dakle ne bi li bilo dobro uključiti Srbiju kao svojevrsnog posrednika e, pitanje krize u Rusiji i to u obzir i njihovu zemljopisnu lokaciju. Složio bih se i sa kolegama koji pozivaju na slobodu medija i traže od srpske vlade da hrabre iskorake učini u tom polju. Zastupnica Luneček je također dobro rekla da bismo voljeli vidjeti veći broj, odnosno veću posvećenost pitanjima zaštite okoliša koja su često prilično nezgodna za države pristupnice. Hvala. Sljedeći govornik. Hvala gospodine predsjedavajući. Još jedan put bih htio istaknuti relevantnost e, ovog izvješća kolege Mekalistera. Htio bih spomenuti dvije točke. Kao prvo osma točka koja se tiče sankcija. E, Srbija bi trebala zauzeti stajalište. No i mi se sami trebamo zapitati na kojoj pravnoj osnovi se u međunarodnom pravu temelje ove sankcije. Ne znam jesu li te sankcije zakonite. Mislim da će biti pokrenuti postupak u tom smislu. Dakle, na kojoj pravnoj osnovi u međunarodnom pravu počivaju ove sankcije? Druga točka odnosi se na, dakle to je paragraf 23. gdje se govori o odvajanju u sektoru plina i o javnim snabdjevačima. Čini mi se da bi to tehnički neizvedivo u Srbiji i imam dojam da bi to moglo stvoriti nesigurnost u toj zemlji u području energetike. Hvala. Merci, merci président. Ah, <coughs> avant de dire... Hvala. Prije nego što kažem nekoliko riječi o Srbiji, E, htio bih se osvrnuti na Bosnu i Hercegovinu, ja se bavim tom zemljom, znam da to nije današnja tema, međutim u bosanskim medijima se postavlja pitanje zašto Bosna i Hercegovina nije e, tema, da to će biti tema sljedeći mjesec i ovo nije prvi put da smo odlučili podijeliti teme i to je upravo prilika da e, nove vlasti, da, novim vlastima da se mogu ustrojiti i početi s radom. Što se tiče Srbije, ja bih e, htio čestitati kolegu, kolegi McAllisteru. Slažem se vezano uz poglavlja 23 i 24. Mislim da treba krenuti s tim poglavljima što prije. I malo me iznenadilo kada je gospodin Vučić rekao da Europska unija plaća nevladinim udrugama kako bi kritizirale rad njegove vlade. Mislim da je to dokaz izostanka povjerenja, mislim da ta izjava ne ide u pravom smjeru i smatram da bi u buduće trebalo izbjeći takve situacije. Zatim, eh, htio bih također reći da ću preuzeti stajalište povjerenika Hana iskazano u prosincu vezano s konvergenciju mišljenja u području vanjskih poslova, posebno vezano uz stav prema Rusiji. U Srbiji svjedočimo paradoksu, barem to tako iz naše situacije, 52%, 52 ljudi gleda pozitivno na Rusiju, a samo 32% građana gleda pozitivno na Europsku uniju. Dakle, kada vlada se distancira u odnosu na naša stajalište, mislim da to treba staviti u pravi kontekst. Imam još samo tri sekunde, vezano uz 11. stavak. Mislim da treba spomenuti pozitivnu ulogu koju je Srbija igra u regionalnim e, inicijativama. 17. stavak treba ustrajati na održivosti javnog e, E, radio prijenosa na manjinskim jezicima i 18. stavak treba uzeti u obzir tužbe koje se tiču na koje se odnose na izbore u vijećima nacionalnih manjina. Ispričavam se što sam prekoračio vrijeme koje mi je dodijeljeno. Srbije na europskom putu je izuzetno važan jer je riječ o zemlji koja objektivno ima osobitu odgovornost i za kvalitetu odnosa između država na Zapadnom Balkanu, kako između onih koji su kandidatkinje ili potencijalne kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji. Napredak Srbije je vidljiv i o tome je izvjestitelj gospodin David McAllister podrobno govorio. Ono što ostaje između cijelog kataloga obveza jest da Srbija potvrdi izvan razine deklaracija jasan i pozitivan odnos i prema etničkim manjinama na svom tlu, osobito prema pravu manjina da se obrazuju na matičnim jezicima. Naravno, treba biti jasniji prema svima koji na njezinom tlu pozivaju na obnovu sukoba. Utoliko treba pozvati vladu Republike Srbije da preispita postojeće domaće zakonodavstvo koje očito manjkavo regulira sankcije prema govoru mržnje. Uostalom o tome je Europski parlament nedavno vrlo jasno i odredio samog sebe deklaracijom povodom slučaja Šešelj. Nažalost, ministar vanjskih poslova Ivica Dačić nije nas u otvorenom razgovoru kojeg smo upravo ovdje vodili uvjerio da vlada u Beogradu je promptno i uvjerljivo reagirala povodom tog slučaja. Treba potaknuti vladu u Beogradu da aktivnije participira u razgovorima o razgraničenju sa susjedima, kao i da kao zemlja kandidat uskladi svoje vanjsko političko djelovanje sa zajedničkim pozicijama i interesima Europske unije. Ne treba naravno posebno isticati koliko je napredak u primjeni Briselskog sporazuma i dijalog sa Prištinom važan za europsku perspektivu Srbije. I na kraju vjerujem da će aktualno predsjedanje Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju biti daljni poticaj Srbiji na unutarnje transformacije. Hvala. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Sa, žaljenjem moram primijetiti da izvješće o napretku Srbije te prijedlog rezolucije o Srbiji koju je sačinio gospodin Mekalister, ne spominju slučajeve kršenja ljudskih prava i vladavine prava u Srbiji uzrokovane primjenom zakona o organizaciji nadležnosti državnih organa Srbije u postupku za ratne zločine, stoga tražim da se to uvrsti u ovu rezoluciju. Tim zakonom koji je stupio na snagu 2010. godine Srbija si je dala univerzalnu jurisdikciju za vođenje postupaka za kaznena djela na području Republike Hrvatske Hrvatske čime je dovela u pitanje suverenitet naše zemlje, ali i suverenitet 18 država Europske unije s čijeg su područja bili branitelji koji su branili Hrvatsku. Naime, Srbija si je odredbama ovog zakona uzela za pravo suditi hrvatskom branitelju Veljku Mariću koji je hrvatski državljanin i, za, e, sudi mu za navodni zločin počinjen na hrvatskom teritoriju protiv drugog hrvatskog državljanina. Takvo postupanje je u suprotnosti sa međunarodnim i kaznenim pravom i to si dozvoljavaju jedino Ujedinjeni narodi u iznimnim situacijama. Ako se ovaj zakon ne promijeni ista sudbina čeka državljane Velike Britanije, Njemačke, Francuske, Nizozemske, Mađarske, Austrije, Belgije, Italije, Slovačke, Irske, Bugarske, Danske, Finske, Španjolske, Poljske, Švedske, Slovenije koji su branili Hrvatsku. Veljku Mariću koji se već pet godina nalazi u srbijanskom zatvoru krše se ljudska prava u što sam se osobno uvjerila kad sam ga posjetila te sam tražila od Europske komisije da provede istragu. Europska komisija se očitovala da pridaje veliku važnost reformama Srbije u području vladavine prava i da je učinkovita i nepristrana obrada sudskih procesa vezano uz ratne zločine jedan od prioriteta poglavlja 23. Stoga tražim od Europske komisije da potvrdi svoj stav i da stavljanje van snage Zakona o organizaciji nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine bude mjerilo za otvaranje pregovora Srbiji u poglavlju 23. Tražim također da se zaštite ljudska prava Veljka Marića i osigura mu se hitan transfer u Hrvatsku kako bi mu se omogućilo pošteno suđenje. Hvala lijepo. zastupnika Števićius. Zahvaljujem prije svega, pohvalio bih izvjestitelja na vrlo uravnotežnom i lijepom nacrtu izvješća o napretku Srbije. Pristupanje Europskoj uniji se pokazalo snažnim instrumentom za reforme u svakoj zemlji u kojoj su transformacije potrebne. E, Srbije, dakle nije nikakva iznimka i njime želimo dobar uspjeh u socijalnim, političkim i gospodarskim reformama koji su još pred njima. Istodobno, kao što znamo, Europska unija poduzima sve učinkoviti aktivnosti kako bi se e, osnažila i izgradila zajednička vanjska i sigurnosna politika. I ovdje imamo veliku mogućnost za napredak Srbije. Srbija je bila sutržana u jednom kohezivnijom pristupu Europskoj uniji po pitanju Rusije i to je vrlo važan moment gdje se mogla izraziti solidarnost između država članica. Bilo bi mi drago da je Srbija sklonija podržati stališta Europske unije po pitanju ove politike i nadam se da ćemo na dolazećim godinama vidjeti e, više kohezivnu politiku Srbije u tom polju ponovo, nakon e, što je formirana pregovaračka taktika sa Srbijom, e, ona poglavlja e, na kojima Srbija još treba dodatno raditi, trebala bi na njima bi trebalo dodatno raditi i od Srbije zatražiti da se ne odgađaju za budućnost ta pitanja. Nadam se da će ovaj nacrt postati vrlo dobar temelj koji mi možemo odobriti kao rezoluciju i želim izvjestitelju daljnji dobar rad. Hvala. Zahvaljujem. Drago mi je što je nekolicina kolega spomenula predsjedanje Srbije OSCE-om, gospodin McAllister također potpredsjednica Mogherini je govorila o jednoj želji da EU postane velesila mira. Zbog tradicionalne povijesti ortodoksnih veza sa Rusijom, ne bi li bila u najboljem interesu regionalne sigurnosti da se jedinstven položaj Srbije pokuše upotrebiti kao jednog posrednika. I što se tiče rezolucije gospodina McAllistera, on je pozvan na usklađivanje vanjske politike Srbije sa onom Europske unije, sa čime se slažem. Nadovezao bih se na komentar zastupnice Lunaček. Ja sam ponosan e, na svoje nasljeđe, nasljeđe Roma i e, potpuno se slažem s onim što ste rekli. Kada uzmemo u obzir ponašanje prema Romima u državama članicama Europske unije, e, doista svi na tome moramo još raditi Kolege su spomenuli pitanja ratnih zločina, naravno e, svi koji žele da jer Srbija pristupi Europskoj uniji, jasno mi je da je potrebno riješiti još e, neka druga pitanja, primjerice Europski uhidbeni nalog koji bi tada stupio na snagu u Srbiji i što bi istodobno mogli stvoriti neke e, dodatne tenzije u tom području. Hvala. izvješće gospodina Mekalistera i trud koji je uložio i definitivno je nedvojben napredak Srbije. Međutim, imam nekoliko partikularnih pitanja o kojima bih željela ovdje progovoriti. Radi se upravo o odnosu prema Rusiji o kojemu smo i prošli put ovdje razgovarali gdje gospodin eh, Mekaliser poziva na usklađivanje vanjske i sigurnosne politike s politikom Europske unije i naravno da to koketiranje Rusije, su Srbije s Rusijom je neprihvatljivo iz našeg kuta. Također e, vezano za konstruktivnu politiku prema susjednim zemljama. Ona je konstruktivna, međutim ima nekoliko pitanja koja su ostala neriješena i mislim da ćemo o tome morati progovoriti o pitanju granice između Hrvatske i Srbije na Dunavu, zatim pitanje nestalih osoba, radi se o više od 1600 nestalih osoba iz Hrvatske, kome ne znamo e, mjesta pokopa ni, ni, situacija, e, ni situaciju. Isto tako radi se o kulturnim dobrima. Isto tako treba progovoriti o otvaranju arhiva iz doba Jugoslavije kojima e, srpske vlasti ne, u ovom trenutku ne žele razgovarati. Pitanje gospodina Marića je također njega kao osobe, njegova ljudska prava su ugrožena, međutim treba skinuti univerzalnu jurisdikciju Srbije po pitanju ratnih zločina. I još jedno pitanje, a ono se odnosi na nacionalne manjine. Kad govorimo o reciprocitetu koji smo potpisali prije 2005. godine između Srbije i Hrvatske, Srbi u Hrvatskoj imaju zajamčena tri mjesta u Hrvatskom saboru, a Hrvati u Srbiji, koji su četvrta manjina po broju, nemaju ništa zajamčeno. Smatram da i o tome će trebati progovoriti, a i govor mržnje e, o kojem smo nedavno razgovarali za vrijeme donošenja rezolucije o ratnom zločincu Šešelju, mislim da nije dobro ni pravovremeno, ali možda još uvijek nije osuđeno strane srpskih vlasti. Ja smatram da ima još puno prostora za razgovor o tome. Nadam se, da obzirom da je rezolucija, ovaj, ovo izvješće u nastajanju, vjerujem da ćemo imati još prostora za mali napredak. Hvala lijepo. Sljedeći govornik. Zahvaljujem kolegi Mekalisteru na pripremljenom nacrtu izvješća o napretku Srbije. Bilo bi dobro i za sve susjedne zemlje i za samu Srbiju i za jačanje demokracije da napredak prema Europskoj uniji ide u skladu sa ispunjavanjem kriterija i u političkom i u pravnom i u gospodarskom smislu. Želio bih se osvrnuti na nekoliko pitanja koja mi se čine izuzetno bitna u kontekstu ovog izvješća. Prvo je u ovoj istoj dvorani imali smo prigodu e, razmijeniti mišljenja sa ministrom Dačićem prije mjesec i pol dana i ni tada, a ni kasnije od srpskih dužnosnika, a to su prije svega premijer Vučić i predsjednik Nikolić koji su do 2008. bili u istoj srpskoj radikalnoj stranci sa optuženim ratnim zločincem Vojislavom Šešeljom, nisu jasno osudili njegov govor mržnje niti njegove poruke koje su vratile retoriku u 90. godine, a vidim da on to i danas radi u medijskom prostoru. Smatramo da to nije dobro, da je Srbija kao zemlja koja želi Europsku uniju trebala prihvatiti te demokratske standarde i biti vrlo jasna u osudi optuženog ratnog zločinca. Drugo je pitanje zakona gdje Srbija koja se ne može očitovati o Šešelju teži da bude regionalni Hag nakon Haga i sa člankom 3. njihovog zakona o organizaciji i nadležnostima državnih vlasti u procesiranju ratnih zločinca pretendira imati regionalnu univerzalnu nadležnost za procesiranje ratnih zločina. Smatramo da je to neprihvatljivo i da se taj zakon treba svakako izmijeniti, a slučaj e, zatočenoga Veljka Marića o kojem su govorile kolegice je eklatantan primjer. U vanjsko-političkom smislu Srbija mora odabrati put ako želi u Europsku uniju, onda se treba pridruživati vajnsko-političkim stajalištima Europske unije, pa i u odnosu na Rusiju, a osobito sada kada preuzima predsjedanje Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju. Hvala vam lijepo. Sljedeći govornik. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče, dragi kolege, drage kolegice. Ja se pridružujem ovim riječima pohvale za našeg izvjestitelja. Ja dijelim se tako njegove napore, ali s druge strane dijelim zabrinutosti hrvatskih kolega koji su povezani sa slobodom izražavanja u Srbiji a isto tako i sa pitanjem kršenja nacionalnih, nacionalnih identiteta. Postoji problemi sa nacionalnim manjinama na području Srbije. Vašu pažnju bih želio usmjeriti na jedan problem koji je povezan sa maternim jezikom. U Bosiligradu i u okolici postoji upravo taj problem. Postoje još eh, postupci koje je srbijanska vlada protiv predsjednika nacionalnih vlada, e, to su, tu postoje i nekoliko konkretnih primjera s tim u vezi. Postoje nekoliko osoba kojima su zabranili raditi zato što podučavaju na matljem jeziku. To su također problemi Srbije koji bi trebali uzeti u obzir uzevši obzirom na naravno činjenicu da e, ta zemlja želi postati članicom Europske unije. Srbija se treba odlučiti i odrediti na tom svom budućem putu. Hvala vam. Uh, like to... Zahvaljujem predsjedatelju. Prije svega pohvalio bih rad izvjestitelja, njegovu osobnu energiju i posvećenost ovom procesu i radu. Također sam zadovoljan činjenicom da izvješće lijepo ravnoteženo sadrži sve e, sva ključna politička pitanja i postignuća. Daljna podrška i potpora je potrebna Srbiji i srpskoj vladi kako bi mogli nastaviti sa svojim reformnim programom. Ono gdje po mom stajanju je potrebno e, još nešto nadodati u izvješću je pitanje nacionalnih manjina, nacionalnih vijeća, njihovih prava i provedbe tih prava. I to osobito u smislu akcijskog plana za poglavlje 23. koje srpska vlada trenutno sastavlja na temelju zahtjeva Europske komisije. To je e, ono na što sam ja želio istaknuti u svojoj kratkoj intervenciji. E, no još jednom zahvalio bih se izvjestitelju na odlično obavljenom poslu. Hvala. Sljedeći govornik. Zahvaljujem predsjedatelju, gospodine McAllister, poštovani zastupnici. Europska komisija dijeli e, ocjenu izvjestitelja i vjerujem da ova rezolucija e, lijepo opisuje napredak Srbije. Tijekom 2014. godine Srbija i dalje ostala posvećena svom programu reformi i odigrala isto tako vrlo pozitivnu ulogu u regionalnom kontekstu. Rezolucija također podržava e, ključne reforme koje se trenutno provode u Srbiji, osobito u socijalnom i ekonomskom polju i vrlo jasno naglašava one točke koje su razlog za brigu Europskog parlamenta, od kojih smo mnogi, mnoge čuli spomenute, e, sloboda izražavanja, sloboda medija i usklađenost sa e, zajedničkom vanjskom sigurnosnom politikom su dakle neke brige koje s vama dijeli komisija. Pristupni pregovori sa Srbijom za pokrenuti su prije godinu dana, 21. siječnja 2014. E, proces screeninga je dovršen, bit će finaliziran u ožujku ove godine. Zajedno sa izvjestiteljem Europska komisija e, se raduje na dolazećem otvaranju prvih pregovaračkih poglavlja, e, što će uvelike ovisiti o kvaliteti e, rada na vladavini prava u Srbiji i isto tako pitanju normalizacije odnosa sa Kosovom. E, sa tim ključnim područjima trebali bismo se e, uhvatiti u koštac u samom početku pregovora i u svim ovim područjima komisija će se i dalje baviti i pružiti podršku Srbiji e, sa istim intenzitetom i u istom duhu. Hvala. Sljedeći govornik. Dame i gospodo, kolege, predsjedatelju, prije svega zahvalio bih Edvardu Kukanu, izvjestiteljima u Sijeni i svim drugim kolegama na zanimljivim i vrijednim doprinosima. Osobno smatram da se uvelike slažemo gdje pokušavamo jednu rezoluciju sastaviti koja može biti prihvaćena od velike većine u Strasburu. Ne mogu laziti u detalje sada zbog vremenskog ograničenja, već imam samo nekoliko komentara. Prvi se tiče vanjske politike. Gospodin Kastalbo, eh, istaknuo sam da ja pozdravljam predsjedanje Srbije OSS-om 2015. godini i također sam naglasio da bi Srbija mogla iskoristiti svoj položaj eh, osobito u odnosu na trenutnu krizu u Ukrajini i pokušaj rješavanja situacije s Rusijom. No, s druge strane, ukoliko želimo da zemlja kandidat u potpunosti uskladi svoje politike, to mora uključivati i vanjsku politiku i što se tiče situacije u Rusiji i Ukrajini, postoje razlike između nas u Europskoj uniji i Srbije. Srbija je podržala suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine općenito, no nije bila prisutna na glasanju u UN-u o teritorijalnom integritetu Ukrajine. I kao što sam istaknuo, također nije e, podržala restriktivne mjere u kontekstu nelegalnog pripajanja Krima i svih događaja u istočnoj Ukrajini. Sljedeća opaska se tiče energetike. U svom izvješću pokušao sam naglasiti da je došlo do napretka u polju energetike, osobito na tržištu obnovljive energije, struje i energetske učinkovitosti. Međutim, dodatan napor je potreban kako bi se postigla postigla cijene struje koje će imati e, realne cijene, isto tako da se u skladu sa pravnom stečevinom e, odvoji proizvodnja plina. Slažem se sa gospođom Lunaček da Srbija e, mora raditi dalje na svojim ciljevima za obnovljivu energiju. Još jedan posljednji komentar, a to sam pročitao jučer na njemačkim vijestima, jučer na večer, a tiče se toga da je rečeno da je Srbija zapretila bojkotirati dijalog na visokoj razini 9. veljače ukoliko će Kosovski parlament odlučiti preuzeti vlasništvo nad rudnikom u Trećevu. Vrlo je pitanje slaženo, ne možemo njega ulaziti u detalje danas, ali naglasio bih da je vrlo važno da se održi 9. veljače dijalog na visokoj razini kako bismo mogli dalje napredovati u normalizaciji odnosa između Prištine i Beograda. Dakle, nadam se da te vijesti nisu bile ispravne ili barem da do toga neće doći. Još jednom pozvao bih vas sve, e, osobito izvjestitelje u Sijeni, da svoje amandmane podnesu do 27. siječnja u 12 sati točno podne. Hvala. Jerry Cooper is around the corner. Mm, Jerry Cooper. this debate just... Mm, slušajući ovu raspravu, prisjetio sam se, je li kolega Peterle ovdje, govora o Sloveniji, e, kada smo ih htjeli smiriti kod postavljanja pitanja o Hrvatskoj. Ovo me podsjetilo na tu situaciju. Mislim da bismo svi trebali imati pozitivan stav kako ne bismo imali problema. Sada prelazimo na sljedeće izvješće. Gospođa Lunaček će predstaviti izvješće o Kosovu. Hvala gospodine predsjedavajući, uvaženi kolege. Tema je izvješće o napretku Kosova, moje izvješće na tu temu. U izvješću je da je ostvaren napredak u proteklih godinu dana, dakle od posljednjeg izvješća vezano uz izborni postupak. Izbori održani u svibnju i lipnju prošle godine bili su transparentni i dobro organizirani. To je bio nastavak općinskih eh, lokalnih izbora godinu i po dana ranije i pritom su uvedeni visoki standardi kada je riječ o vođenju o provedbi izbora na Kosovu. Međutim, tijekom šest mjeseci je došlo do političkog zastoja i htjela bih e, reći da mi je drago što je sada konačno formirana vlada. Ja sam e, bila tamo u trenutku kada je formirana vlada, bila sam na terenu i smatram da će nova vlada morati ostvariti konkretne rezultate za kosovske građane, bilo da je riječ o borbi protiv korupcije ili o unapređenju ekonomske e, situacije u kojoj se nalaze građani i nadam se da će to vlada učiniti vrlo odlučno. Također sam e, kritizirala dvije stvari vezano uz formiranje vlade, to je vrlo niska stopa žena, samo dvije žene od 21 ministra. Također sam razgovarala sa ženama u parlamentu i sada ima nekoliko žena na čelu parlamentarnih odbora, no trebalo bi povećati njihovu zastupljenost. Također e, je, se postavlja e, pitanje a, e, konkretnog slučaja predsjednika parlamenta, mislim da je to također trebalo spomenuti u izvješću. To bi bilo što se tiče formiranja vlade. Kao što sam već napomenula, Bitno je da se unaprijedi ekonomska situacija kao situacija u društvu, te sam spomenula da je ostvaren napredak u području pravosuđa zajedno sa Eulexom. Spomenula sam i navode o korupciji vezano uz Eulex, to se pojavilo krajem prošle godine, te važnost da se to što prije riješi. Također pozdravljam brzu reakciju gospođe Mogherini koja je odlučila imenovati neovisnog stručnjaka koji će se baviti tim pitanjima. E, vezano uz pravosudni sustav zatražila sam od Kosovske skupštine da u što kraćem roku donese novi zakonodavni okvir kojim će e, novi specijalni sud e, zaživjeti. Drago mi je da je i istražna radna skupina već postigla dogovor sa nizozemskom vladom vezano uz suradnju za ovaj specijalni sud i nadam se da će taj zakonodavni paket u što kraćem roku proći kroz zakonodavnu proceduru. Vezano za ostala pitanja, tu je parafiranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u srpnju 2014. To je pozitivan znak i nadam se da će vijeće i ovdje Europska unija ima svoju ulogu e, što prije usvojiti SSP kako bi Kosovo moglo sudjelovati u svim programima Europske unije. Vezano za ostale aspekte, očito je da vlada mora nastaviti napore u borbi protiv korupcije i i organiziranog kriminala i to na svim razinama. Kao što nam je svima poznato, na Kosovu i u drugim zemljama korupcija je prepreka u socioekonomskom i demokratskom razvoju tih zemalja. Što se tiče ostalih pitanja koja su bitna za kosovsku javnost, to je putoka za liberalizaciju viznog režima. Prethodna vlada je ostvarila značajan napredak u tome, međutim još nedostaju četiri zakonska akta. A, nova vlada iz nove vlade sam dobila potvrdu da će nastaviti raditi na tim zakonima e, u što kraćem roku. Također moram iskazati žaljenje zbog visokog broja kosovskih građana koji su napustili Kosovo prema Europskoj uniji, dakle kosovski Albanci i Romi. zločinačke mreže koje tim ljudima daju mogućnost da odu iz zemlje, e, trebali bi biti predmet borbe strane kosovskih vlasti. Isto tako treba vrlo jasno reći ministrima unutarnjih poslova država članica da je Kosovo jedina zemlja u regiji čiji građani još uvijek ne mogu slobodno putovati u države članice Europske unije i smatram da se tu treba također postići neke rezultate. E, vezano uz ovaj zastoj kod formiranja vlade, e, tu se također primjećuje i nedostatak ulaganja tijekom protekle godine i zato mi je drago da je formirana vlada i nadam se da će to potaknuti dotok ulaganja. Što se tiče dijaloga između Srbije i Kosova, toga smo se već dotaknuli u raspravi u posljednjem izvješću. Žao mi je što se napredak u okviru tog dijaloga osporio zbog stanja u obje zemlje i što se tiče sporazuma iz travnja se taj sporazum nije u potpunosti proveden, te bih apelirao na obje zemlje da to učine. I htjela bih e, istaknuti važnost e, činjenice da Kosovo osoba nema svoj vlastiti telefonski poziv, jer ako želite zvati nekoga na mobilni telefon u Kosovu, morate zvati predbroj ili Slovenije ili Monaka i mislim da bi, da bi se to trebalo što prije promijeniti. E, također smatram da je bitno kada je riječ o izboru gradonačelnika na sjeveru Kosova, da je to održano prema kosovskim zakonima. E, nadam se da će se i tu ostvariti napredak. Što se tiče ljudskih prava, e, treba poraditi na integraciji Roma u posljednjih godinu dana je održana prva povrka ponosa na Kosovu. E, sudjelovao je značajan broj ljudi, a vlada ima konačni program e, u daljem promicanju prava LGBT i osoba u toj zemlji. Radujem se daljnjoj suradnji sa izvjestiteljima iz Sjene. Htjela bih e, spomenuti samo još jednu činjenicu, još jedan e, pozitivan pomak u međunarodnom priznanju Kosova, to je puno priznanje e, Kosovskog olimpijskog odbora u Međunarodnom olimpijskom odboru, što znači da će kosovski sportaši moći sudjelovati pod vlastitim imenom a ne pod zastavom neke druge zemlje na sljedećim olimpijskim igrama i smatram da je to također važan pomak prema naprijed. E, Kosovo još nije punopravni član u međunarodnim organizacijama, u UN-u, ali isto i tako u nekim organizacijama poput Europola, Interpola koje se bore protiv organiziranog kriminala. U svim e, izvješćima o Kosovu 2010. godine sam apelirala na svih pet država članica koje još uvijek nisu priznale neovisnost Kosova da to učine, jer činjenica je da je Kosovo država, samostalna država i mislim da bi to pomoglo i u većoj učinkovitosti programa Europske unije kada bi i tih preostalih pet e, država članica imali istu viziju o Kosovu. Gospodin Preda. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja bih eh, htio iznijeti tri komentara vezano uz izvješće gospodine Lunaček. Najprije želim čestitati. Moja prva primjedba se tiče apela eh, koji je upućen pet država članica koje još nisu priznale status, neovisni status Kosova. Kao što znamo još pet država članica to nije učinilo. E, o tome smo već razgovarali u parlamentu. U 12. stavku gospođa Lunaček povezuje priznanje od strane spomenutih pet država članica i normalizacija odnosa između Prištine i Beograda. Moram priznati da je tu ne pratim jer normalizacija odnosa između Prištine i Beograda treba se odvijati izvan okvira odluke ovih pet država članica koje još nisu priznale Kosovo kao samostalnu državu. Ja smatram da normalizacija ne bi trebala biti uvjetovana stavom tih pet država članica. Što se tiče 15. stavka, smatram da možemo naglasiti činjenicu da želimo da EULEX bude u većoj mjeri uključen u, ispunjavanje ispunjavanju svoje misije i da treba istaknuti vezu između djelovanja EULEX-a i lokalnih vlasti. Zatim 18. stavak. Tu se postavlja pitanje dijaloga između Kosova i Srbije. Mislim da treba vrlo jasno zauzeti stajalište vezano s činjenice. Da, činjenica je da je dijalog e, odgođen, ali glavni razlog za to e, bilo je formiranje vlasti u Prištini. Prema tome mislim da treba spomenuti činjenice. Hvala na pozornosti. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja također želim zahvaliti gospođi Lunaček. Htio bih reći da pratim ovu temu već pet godina u svojstvu izvjestitelja iz Sjene i postoji neka pitanja koja još uvijek nisu riješena. Nadam se da će se proces demokratizacije zemlje nastaviti te da će također da će se nastaviti dijalog između Kosova i Srbije. Nakon šest mjeseci je formirana vlada i smatram da je bitno upozoriti na nekoliko činjenica. Kao prvo, nema dovoljno žena u vladi, no osim toga postoji neki problematični ljudi, neke problematične osobe. Naravno, mi se ne možemo uplitati u njihove interne stvari, ali ipak postoje neki, neke kontroverzne osobe. Mislim da treba biti realan, to bih rekao gospođi Lunaček, no ne možemo biti prerealni, jer u protivnom ćemo na taj način opravdati odgađanja i propuste. Dakle, a to su e, neovisnost pravosudnog sustava, borba protiv korupcije. U tom području treba jasno reći da je ostvaren napredak samo u smislu unapređenja nekih zakona, no konkretno se ništa nije promijenilo osim toga. I dalje ima teških kaznenih dijela i općenito vlada nezakonitost. To nas dovodi do spoznaje da moramo biti stroži. Tu dolazimo i do uloge koju igra Eulex neovisno o istragama. Ovdje, ovdje zapravo želim nešto reći o ulozi Eulexa kao organizacije. Nakon toliko godina i dalje vidimo da se u području pravosuđa postiže samo formalni napredak i mislim da neke stvari ne funkcioniraju i pravi je trenutak da se provede neka vrsta revizije, da se vidi koji aspekti rada Eulexa nisu bili uspješni i što treba promijeniti. Također treba nešto više reći o e, o ekonomskim reformama i o socijalnim reformama s obzirom na visoku stopu nezaposlenosti na Kosovu. E, nakon šest mjeseci bez vlade Postavlja se pitanje hoće li se sada nastaviti ulaganje. Ja smatram da su potrebne e, dubinske ekonomske i socijalne reforme, no možemo kasnije o tome još razgovarati. Thank you very much, Mr. Chairman. Congratulations to Gospodin Kukan, hvala. Ja bih htio čestitati gospođi Lunaček. Ona već dugo prati razvoj događaja na Kosovu i njezin e, stručno znanje pretočeno i u ovaj prijedlog izvješća. Mogu se složiti sa većim dijelom teksta, međutim imam nekoliko primjedbi vezano uz razvoj događaja na Kosovu. Smatram da je dobro da mm, je konačno formirana vlada i nadam se da će se dobro nositi sa svim teškim pitanjima u kosovskom društvu. Kosovo se mora hitno uhvatiti u koštac sa ekonomskim razvojem u zemlji. Visoka nezaposlenost u nekim kategorijama je 40 iznosi 40% i niske plaće posebno e, imaju negativan učinak na mlade naraštaje. Nova vlada će morati odrediti kao prioritetne borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala. Pitanje posebnog suda je nešto što treba razmotriti, posebno u kontekstu izvješća e, istražne radne skupine. S naše strane i sa strane kosovske vlade slažem se s izvjestiteljicom da bi trebalo nastaviti sa procesom liberalizacije viznog režima. Znam da to nije popularno, obzirom na trenutno ozračje u svijetu, no mislim da trebamo biti fair i trebamo e, nastaviti sa provedbom putokaza za liberalizaciju viznog režima. Zatim, tu su i neke optužbe za korupciju unutar Eulexa. Mislim da tu treba postupiti odlučno i transparentno i treba provesti cjelovitu istragu o tome. E, mnogo smo čuli o dijalogu između Prištine i Beograda. Smatram da je bitno za oba, obje strane da se nastavi s dijalogom u dobroj vjeri. Oba partnera trebaju uspostaviti kvalitetne uvjete za nastavak dijaloga. Hvala gospodine predsjedavajući bih svakako pohvaliti cjelovito i sadržano izvješće kolegice Lunaček i radujem se budućoj suradnji sa izvjestiteljicom u svom kapacitetu kao predsjednik izaslanstva Europskog parlamenta za odnose sa Bosnom i Hercegovinom i Kosovom. U slučaju davanja ocjene napretka Kosova na europskom putu treba svakako reći da na ovom predmetu ispite moraju polagati kako samo Kosovo, tako i Europska unija. Dva osnovna parametra koja su polazište za razmišljanje o Kosovu su svakako nedvojbeno široko rasprostranjena korupcija i slabo djelovanje pravne države i često taj prostor zauzima organizirani kriminal. Uz to od golemog će utjecaja na buduća zbivanja imati izuzetno visoka nezaposlenost koja prelazi 50%, a osobito je ozbiljna nezaposlenost mladih ljudi. Visoka etnička kompaktnost i nedavno dobivanje i sticanje državnosti Kosova očito nisu u skladu sa visokom polarizacijom političkih opcija. Da li je formiranje vlade nakon duže institucionalne krize otvorilo prostor da se dužnosnici u Prištini posvete ozbiljnim problemima i europskoj agendi? Nadam se da da, jer bi sve drugo obnovilo stare i otvorilo nove linije podjela u najsiromašnjoj europskoj zemlji koja nedvojbeno zaslužuje europsku budućnost. Osim dojma o Kosovu, sama zbivanja vezana za optužbe o korupciji u redovima EULEXa otvara ozbiljna pitanja o ulozi institucije Europske unije u ambijentu opterećenom slabostima pravosuđa i politički posredovanim sudskim presudama. Nadam se da će istraga inicirana od strane visoke predstavnice gospođe Federike Mogherini biti i cjelovita i brza i označiti novo poglavlje u europskom napretku Kosova, ali i bez prijekornom moderiranju u tome institucije Europske unije bez kojih, na primjer, ne bi bili potpisani ključni sporazumi Beograda i Prištine, a bez ostvarenja tog sporazuma i regionalna stabilnost bila bi u većim iskušenjima nego što je to danas. Hvala. itself Jambaski, Mr. Chair. Better without microphone if I pronounce name in such a way. Господин <laughs> Джамбаски. Уважаеми господин председател, благодаря ви. Уважаеми колеги, като... Hvala vam gospodine predsjedniče, uvaženi kolege. U mom svojstvu kao izvjestitelj u Sjeni za klub ECR se pridružujem pozitivnoj procjeni E, teksta gospođe Lunaček. Vrlo sam zadivljen zbog vašeg ozbiljnog stava, zbog vašeg napornog rada. Jasno je da postoje vrlo ozbiljni problemi na Kosovu, kao visoka nezaposlenost, problemi veznih uz prava i borbu s korupcijom te organizirani kriminal. Vrlo je važno da Kosovo nastavi dijalog sa Srbijom i što se tiče e, zajedničkih e, granica. Ono što po mom mišljenju vrlo zabrinjavajuće su na primjer e, ova, na primjer ovaj slučaj sa korupcijom na razini EU Već smo o tome raspravili i već smo tada pozvali predstavnika Eulexa da nam imenuje osobe od kojih se traži polaganje računa. Budućnost Kosova u Europskoj uniji ovisi o tome koliko će se dobro razjasniti odnosi između e, Prištine i Beograda i dopustite mi da još jednom čestitam gospođu Lunaček. Hvala vam na pažnji. Ja, dankjewel meneer de voorzitter, eh, collega's. Eh, mij toch... Hvala gospodine predsjedavajući, uvaženi kolege. Htjela bih na samom početku zahvaliti gospođi Lunaček na izvrsnom izvješću. Važno je da Evropska unija govori jedinstvenim glasom i trebali bismo prepoznati neovisnost Kosova. Također je važno da je ona apelirala na pet država članica koje to još nisu učinile da priznaju neovisnost Kosova. U četvrtom amandmanu treba istaknuti da se mora apelirati na Kosovo da ulaže u um, politiku susjedstva sa najbližim susjedima i također ne smijemo zaboraviti na kvalitetnu energetsku politiku kada dolazi do prekida u opskrbi električnom energijom. Treba nam dobra energetska politika, to je također važno i za gospodarstvo. E, ja ću predložiti neke amandmane vezano uz ove aspekte, no htjela bih još jedan put zahvaliti na izvješću. Grazie Presidente, volevo ringraziare Hvala gospodine predsjedavajući i želim zahvaliti gospođi Lunaček na izvrsnom izvješću koje mi se čini vrlo detaljnim. Slažem se sa svime što je rečeno, posebno sa paragrafima 4 i 5 gdje se prepoznaju problemi u pravosuđu i vezano uz borbu protiv korupcije. Dakle, neke su, neki su pomaci postignuti u području borbe protiv pranja novca, no trebalo bi naglasiti i važnost borbe protiv terorizma i zamolit ću izvjestiteljicu da da neka pojašnjenja. Do prije nekoliko mjeseci na Kosovu nije postojao zakon kojim se sankcionirao terorizam e, i fenomen stranih boraca postoji nacrt zakona koji predviđa zakonske kazne od 3 do 5 godina, međutim to nije doneseno prije izbora u lipnju. Kosovska vlada sada se sastoji od dosta osoba. Osim toga postoji 19 e, e, predmeta koje se tiču terorizma i tu se vodi istraga i smatram da je bitna dobra suradnja sa policijskim snagama u državama članicama Europske unije. E, treba mnogo raditi na kontroli granica koje su propusne, posebno granica sa Srbijom, tako da je moguće krimčariti oružje preko granica. Dakle, to mogu učiniti do, bilo da je riječ o pripadnicima organiziranog kriminala ili o islamskim teroristima. Želim spomenuti i stavak 17. koji se tiče ekonomskih i socijalnih reformi. Posebno se spominje visoka stopa nezaposlenosti. E, interveniranje u tom području moglo bi smanjiti opasnost od toga da siromašni i e, ljudi budu unovačeni kao teroristi. Hvala gospodine predsjedavajući. Gospođo Lunaček, u vašem izvješću želim se posebno osvrnuti, osvrnuti na činjenicu da ste spomenuli neke osobe koje imaju spornu prošlost. Možda biste mogli reći da je riječ o osobama koje imaju kriminalni dosje. E, moglo bi se spomenuti dakle, kaznena dijela e, u trgovini ljudskim organima i krimčarenju drogom. Dakle, tu su bili umješane neke osobe. Što se tiče petog stavka, ovdje se s pravom priznaje činjenica kažete da vas brine izostanak napretka u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala. U 12. stavku ste sukladno načelu subsidijarnosti istaknuli da Kosovo nije jednoglasno priznato, a posebno imajući u vidu stavak 5. i stavak 1. E, nema smisla nastaviti dalje sa integracijskim procesom na Kosovu. Hvala, vam lijepo. Želim zahvaliti gospođu Lunaček na sveobuhvatnom pristupu i na problemi. Dakle, na Kosovu postoje ozbiljni problemi. Činjenica je da zemlju treba demokratizirati i da su ovi izbori dobro protekli, međutim dugo je vremena trebalo do formiranja vlade. Ono što posebno želim e, istaći to je da nema ravnopravnosti spolova i da ste dobro na to ukazali. Međutim, nekoliko je tema na kojima treba inzistirati, a to je prije svega priznanje od strane pet zemalja članica koje još to nisu napravile. Zatim isto tako treba ohrabriti potpisivanje nakon što je, e, nakon što je parafiran sporazum o o stabilizaciji i pridruživanju, treba inzistirati na potpisivanju. Isto tako pozdravljam e, liberalizaciju viza, bez obzira na aktualno stanje u Europi i u svijetu, mislim da je to nešto na čemu trebamo inzistirati i da treba se držati ovog e, e, viza akcijskog plana. Isto tako trebalo bi ohrabriti da se da Europska komisija potpiše i zaključi okvirni sporazum kako bi Kosovo moglo sudjelovati u, europskim programima i kako bi se Kosovu mogla e, izdavati sredstva od strane Unije, agencija, agencija kao što je Europol. Mislim da je to vrlo važno i da implementacija dosadašnjih sporazuma je neophodna, dakle nastavak pregovora između Beograda i Prištine, ali implementacija onoga što je već, e, što je već učinjeno dvije, u travnju 2013. godine. Isto tako bi željela istaknuti jedan e, mali primjer, a to na sjevernoj strani Mitrovice most koji bi trebalo omogućiti da on neometano dozvoli slobodno kretanje ljudi i roba, jer mislim da e, u tom smislu se mora do, doći do rješenja između jedne i druge vlade, dakle i srpske i kosovske vlade. U svakom slučaju pozdravljam jako dobro izvješće. Hvala vam lijepa. Ja također želim pohvaliti gospođu Lunaček, ona je vrlo dobra izvjestiteljica i drago mi je što nastavljuje s tom istom ulogom u Europskom parlamentu s gospodinom Pancijerijem. Želim reći da je moj klub zastupnika vrlo zadovoljan svojim nacrtom izvješća koje je predložila. Novi Europski parlament će očito morati naći konsenzus kada se radi o priznavanju Kosova i mislim da je našla dobru formulaciju u ovom izvješću s tim u vezi. Mislim da daje dobre prijedloge. Ovaj telefonski e, pozivni broj je simbolično naravi, no to je isto tako važno. Zatim kada se radi o sjeveru Kosova i o napretku te regije, i tu je dobra formulacija, mislim da je važna formulacija, da nađemo formulaciju čime možemo potaknuti Kosovo u razvoju, da bismo svi trebali podnijeti amandmane i izraditi kompromisne amandmane kako bismo stvorili pozitivno okruženje u kojem zatim taj napredak može e, vidjeti svjetlo dana. Zatim, isto tako, što se tiče Eulexa, mi smo postavili neka ošta pitanja i mislim da smo to s pravom napravili. Mislim da moramo ostvariti neki napredak prije nego što mm, imamo zadnji i završen nacrt izvješća. Gospođa Lunaček to pozdravlja, a i vi, gospodine Brok, kao predsjednik, ste također to izrazili i osigurali ste vam klub zastupnika da će se to i dogoditi. Hvala. Thank you very much, Mr. Chairman. I would like, of course... Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Naravno, želim zahvaliti vama i gospođi Lunaček na tome što podržava osoba na njenom putu ka Evropskoj uniji. Kosovo, to moram naglasiti, jedna od najsiromašnijih država u Europi. Mladi ljudi pogotovo imaju vrlo ograničene mogućnosti veznih u svoj posao i naravno to je plodno tlo za organizirani kriminal u toj zemlji i stoga je bitno da e, pridobimo e, kosovarske vlasti i da isto tako nova vlada doista počne gurati e, program veznih uz Europsku uniju. U tom smislu želim pozdraviti sve ove apele danas koji su išli u smjeru liberalizacije viznog režima na Kosovu. Vrlo je važno da bez daljnjeg odgode mladim naraštajima, onima koji su mladi i, i siromašni, da im dopustimo da slobodno putuju. Inače, imamo samo dodatne razloge za organizirani kriminal, imamo nesigurnost na granicama i e, druge razloge koje mogu potaknuti e, trgovinu ljudima ili ilegalnu migraciju i stoga se nam da će Kosovo to ostvariti napredak ove godine. Želim reći da dijelim ovu zabrinutost koju je gospođa Lunaček iznijela što se tiče niskog broja e, žena u e, kosovskoj vladi. To predstavlja korak unazad od modernog društva. Nadam se da će se ta situacija promijeniti dakle, situacija veznih uz ravnopravnost spolova i jednakost spolova. Na početku želim reći da vrlo cijenim otvorenost gospođe Lunaček e, što se tiče ovih pet država članica koji još nisu priznali Kosovo. Isto tako moram imati na umu dijalog između Srbije i Kosova. Ja sam sigurna da će se 9. veljače ostvariti napredak s tim u vezi kada će doći do posjeta Eh, političara u Briselu. Hvala. Hvala vam, gospođo Lunaček, uvaženi zastupnici. Komisija dijeli istu viziju Europskog parlamenta po pitanju budućnosti Kosova i eh, ova rezolucija dobro opisuje napredak Kosova u 2014. godini kada se radi o napretku veznih uz sporazum o pridruživanju o pridruživanju i stabilizaciji, kada se radi o važbeni prava, o dijalogu veznih uz liberalizaciju viznog režima i o uspostavi posebnog suda nakon što se uspostavila i posebno, posebna istražna radna skupina. Mislim da je važno nastaviti sa trenutnim reformama u toj zemlji, a gospodarska situacija u toj zemlji je nešto što ste se i dobro osvrnuli u ovoj raspravi. Komisija posebice naglašava i razlog zabrinutosti e, parlamenta kada se radi prije svega o vladavini prava i temeljnim pravima, te uspostavi dosljednog e, programa za borbu protiv korupcije i kriminala. Samo još jednu riječ, gospodine predsjedniče, veznik uz sporazum o pridruživanju i stabilizaciji. Pregovori su uspješno završeni u srpnju prošle godine Nacrt tog teksta je sada trenutno u prijevodu i komisija će iznijeti završni prijedlog za potpisivanje u više nekoliko mjeseci. Nadam se da će doći brzo do potpisivanja kako bi se zatim mogli vratiti u Europski parlament u okviru postupka davanja privole i završili sporazum o stabilizaciji i Zatim će taj sporazum stupiti na snagu i uzevši u obzir da je to europski ugovor, nema nikakvih privremenih sporazuma, niti se sporazum mora ratificirati. I nadam se da ćemo nastaviti raditi na ovom pitanju sa istim intenzitetom i u budućnosti. Hvala. Kad kad vas je malo teško čuti kada nemate paljen mikrofon, ali čula sam svoje ime, gospodine Brok. Želim zahvaliti se izvjestiteljima u Sjeni i e, predstavnicima izvjestitelja u Sjeni koji su se sada izjasnili i koji su govorili o svojoj podršci. Dobila sam široku podršku, znam da se ne slažu svi, ali to je isto tako i dio naše demokracije u Europskom parlamentu. E, gospodine Preda, kada ste govorili imala sam dojam da ne govorite toliko kao koordinator europskih, e, europskih pučana, već da više govorite u ime e, svoje vlastite države kada se radi dakle o priznanju suverenosti Kosova i tako sam vam se zatim i obratila kada govorite da se ne slažete sa velikom povezanostu između e, dijaloga između Srbije Kosova i priznavanja Kosova, po mom mišljenju da su sve države članice EU priznale Kosovu, to bi dovelo do većeg napretka i u okviru dijaloga. Jer Srbija zatim ne bi imala prilike da povremeno opet kaže, ali eto, nisu niti sve države članice EU priznale Kosovo. To je dakle ta poveznica i to sam vam htjela e, iznijeti. Što se tiče Euleksa, više vas je to spominulo. Pitanje je da bi EULEX trebao biti jače involviran, da bi trebao biti više napretka. Želim vam samo reći da mislim da je prošli tjedan ostvaren novi napredak. Tužitelj je nakon dvogodišnje istrage podnio prvo izvješće i donesene su prve optužnice u okviru postupka privatizacije energetske tvrtke tu dakle postoje nekoliko točaka po se vidi napredak Eulex, ali ipak slažem se da je do toga trebalo više doći u prošlosti. No ipak želim naglasiti da obavio dobar posao u prošlosti od kad postoji, no da postoje neka razočaranja zato što nije učinio e, onoliko koliko smo mi to možda htjeli na Kosovu. Zatim, hvala vam gospođo Hilda Woutmans koja je zamijenjala gospođu Anje Nejcu u parlamentu. Želim joj izraziti dobrodošlicu. Ne, neću odgovoriti svima, samo nekima koji su imali baš specifične komentare. Dakle, pitanje je da trebamo uložiti više u susjedne odnose i u područje energetike, zasigurno to ću e, uzeti u obzir. Zatim isto tako neke primjere koje je iznio gospodin Kastaldo, dopustite mi samo da kažem da koliko sam ja upućena, da je usvojen zakon o stranim borcima, barem to mislim da vam povjeriti. A što se tiče graničnih kontrola, pa i u tom smislu bi bilo korisno kada bi Srbija priznala Kosovo, jer tu imamo dakle granicu koja opet nije međunarodno priznata i to bi zatim pomoglo i u borbi protiv terorizma. I svi znaju, moj skepticizam prema Kosovu, prema vladi na Kosovu i što ona čini, temelji se na mom mišljenju da bi se trebali, trebalo potpuno priznati suverenost Kosova kao prijatelj, a ne kao neprijatelj, kao država koja nije priznata kao što su neki članovi naznačili. Jedan komentar je upućen kolegi iz Hrvatske. Rekli ste, barem sam to čula na engleskom, da ne postoji jednakost spolova na Kosovu. To ne kažem. Kosovo ima zakon, izborni zakon kojim se želi zagarantirati 30% ženskih zastupnika u parlamentu, zastupljenost na izbornim listama i tako dalje. To postoji. Moj kritizam je upućen vladi da vlada ne uključuje više žena u sebe, zato što postoje vrlo poznate ženske osobe koje bi bile dobre ministrice. Dakle, situacija nije crno-bijela, ali moj kriticizam je prije svega upućen vladi. Gospodin Pake, hvala vam zbog vaših riječi veznih uz sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i tu se nadam da ćemo uskoro postići dalji napredak. Sada potičem sve izvestili u Sjeni da podnesu amandmane, veselim se našim e, pregovorima. Nadam se da ćemo moći ostvariti dobro izvješće koje ćemo poboljšati vašim komentarima i 27. siječnja kao što je gospodin David Mihelis rekao, u 12 sati, to je rok za podnošenje amandmana. Hvala vam. Hvala lijepa. Prelazimo sada na točku dnevnog reda broj 9. Vrlo kratko. Jednom sam već predstavio radni dokument. godišnje izvješće. O njemu smo već ostavili i po mom mišljenju ono ne bi trebalo uspostaviti eh, kao jedno izvješće u kojima govorimo o svemu, već bi trebali govoriti o nekim konkretnim temama. Ne bi trebali dakle govoriti o pojedinim državama članicama i stoga vas molim da na to pripazite. Znam da su neki veleposlanici već na putu kako bi našli kolege koji bi onda podnijeli još koji amandman kako bi se to onda moglo naznačiti prema e, toj državi članici da se uspio podnijeti amandman sa određenim e, sa određenom temom. To nije cilj ovog izvješća. To izvješće trebamo drugačije obraditi. I stoga vas molim da nađemo općenite poruke koje želimo odaslati kao izvješće koje smo zaprimili od visoke predstavnice. Već smo vodili raspravu s nacionalnim parlamentima. Neki nacionalni parlamenti su nam predali svoje primjedbe koje smo djelomično ugradili u izvješće. Bilo bi mi drago kada bi što, mi što prije dali vaše primjedbe kako bismo to mogli isto učiniti i sa tim primjedbama. Budući da nemamo sada mnogo vremena, sam spreman ovome ponovno raspraviti 26. da dakle možda stavimo rok za amandmane ne 26. već 27. prvog. To nisam još raspravio sa tajništvom, ali nadam se da mi tajništvo to neće uzeti za zlo to što to sada kažem, da dakle nakon ove rasprave još kolege i kolegice imaju priliku podnijeti amandmane. Izvješće započinje sa kratkim prikazom promijenjene geopolitičke sigurnosne situacije kojoj smo svjedoci danas i na tom temelju sam pokušao identificirati četiri prioriteta. Prvi prioritet tiče se jačanja naših sposobnosti da radimo učinkovito i međusobno povezano na međunarodnoj sceni prije svega tako što uskladimo naše unutarnje radne metode i radne strukture i da njih poboljšamo. Tu se tako radi o tome da ne iskorištavamo u dovoljnoj mjeri sve mogućnosti koje nam pruča Lisabonski ugovor. Vanjske i unutarnje politike, to moramo vidjeti, za sada čine i to jest, imaju jednu vrlo važnu vanjsku dimenziju i stoga ih moramo pobliže pogledati. Isto tako bi trebali govoriti o pitanje o pitanjima financijske eh, financijskih propisa, jer tu imamo određene probleme. Možda bi te propise trebali učiniti jednostavnim, fleksibilnim. I naravno želimo raspraviti isto tako i o pitanju suradnje na području obrane. Tu će uskoro biti jedan sastanak na vrhu upravo o tom pitanju i o tome će se s tim u voditi rasprava i u pododboru za sigurnost i obranu, ali možda bismo mogli dakle, ugraditi zaključke iz pododbora u ovo izvješće i to sve objediniti. Kao drugo, tu prikazujemo da želimo začuvati E, europski pravni poredak. To je prije svega povezano sa istočnim partnerstvom. Teritorijalni integritet, pitanje suverenosti, pitanje temeljnih prava i ljudskih prava, kako dakle te vrijednosti možemo osigurati, kako to možemo i politički podržati, kako to možemo financijski podržati. Treće područje tiče se razvoja u južnom susjedstvu, stabilnost i sigurnost u toj regiji i kako tu se mogu politički gospodarski sustavi ojačati i kako mi možemo dati i naš doprinos za završetak oruženih sukoba. Na koji način možemo pojačano raditi sa velikim međunarodnim, ali prije svega i sa regionalnim dionicima kako bi ostvarili te ciljeve. I zadnja točka je pitanje kako možemo globalni poredak koji se temelji na međunarodnom za, e, zakonu pojačati u suradnji s našim partnerima. Tu se govori o naravno o suradnji sa SAD-om i sa NATO savezom, a postoje mnogo pitanja koje moramo riješiti i kada govorimo o Kini i Rusiji, gdje jasno naznačujemo da želimo sačuvati međunarodno pravo, pravveznih uz ljudska prava, ali isto tako voditi dijalog s njima kako bi oni shvatili da imaju zajedničku odgovornost za globalnu stabilnost i sigurnost. Nadam se da je to dobar pristup koji možemo onda i u tom smislu strukturirati i veselim se daljnoj raspravi vezniku sadržaj i eventualnom poboljšanju ovog izvješća u okviru dakle, naravno naše rasprave i u okviru podnošenja amandmana. Hvala vam lijepa. Ähm, da, hvala vam lijepa. Kao i pri mnogim drugim izvješćima mogu iz ovo izvješće reći da sam dosta podvojena po mnogim točkama s našeg stajališta mnogu, mogu pozitivno naglasiti odlične točke kao na primjer činjenica da izvjestitelj poziva na reformu migracijske politike Europske unije da se osvrće na prave uzroke migracije, da se trebamo boriti protiv tih uzroka, da traži završetak eh, ratova iz posredništva i da poziva sve dionike, među njima i Iran, e, zemlje zaljeva, Kinu i Rusiju na daljnju suradnju. To su dakle točke gdje e, nalazi mnogo toga pozitivnoga. Što se tiče točaka veznih uz pokošanje međunarodnog okruženja Europske unije, iz našeg stajališta to je uvijek pitanje povezano sa uzrokom i posljedicom. U izvješću stoji da Europska unija još nije ni pošto iscrpila svoje mogućnosti, a ja mislim da je Europska unija iscrpila dosta svojih mogućnosti, samo je pitanje koja su njihove, koji su njihovi učinci, a ja ustvrđujem da su rezultati e, često mnogo lošiji, da ne dolaze do pogoršanja na primjer potencijal vezan uz eh, trgovinu, vezan uz razvoj, to spominjete. Isto tako, gospodine Brok, eh, spomenuli ste ist, i e, južno pa-, partnerstvo i pitanje gospodarstva južnog partnerstva i tu vidimo da je trgovinska bilanca loša, to je dovelo do destabilizacije. Dakle, prvo gospodarske destabilizacije, a zatim isto tako i političke i sigurnosne destabilizacije. Mislim da se ne radi samo o kvantitativnoj promjeni i iscrpljenju svih mogućnosti, već da se radi o osnovnim političkim načinima korištenja tih mogućnosti. I da tu imamo jedno temeljno razilaženje u mišljenjima. Razilazimo se u mišljenjima isto tako i kod toga da vi mnoge politi mnoga politička područja poput e, politike razvoja i drugih e, podređujete ispod sigurnosne politike. Tu se u potpunosti slažemo s time. Još jednu konkretnu točku bih htjela spomenuti gdje se radi o zahtjevu za e, pojednostavljenjem financijskih i proračunskih sredstava U redu, onda ću reći još samo sljedeće. Tu vidim veliki problem veznih uz proračunsku kontrolu. A u proračunskom pravu u Europskom parlamentu postoje dobre mogućnosti za to, budući da je tijelo koje je za to nadležno vrlo važno, a zatim eh, što se tiče eh, problematike bez za Europsku službu za vanjsko djelovanje, tu ne mogu se detaljno to osvrnuti, to smo već i raspravili prošli tjedan i tu mislim da treba služba vršiti jači, na, jači pritisak na Tursku, o tome se ne govori u ovom izvješću i općenito mislim da ćemo podnijeti e, jedno manjinsko izvješće s, s ovim vezano za ovo izvješće. Da, ali pitanje financija nije pri vanjskoj službi, već pri komisiji. Riječ ima gospodin Kukan. Hvala vam gospodin predsjedniče. Dvije kratke primjedbe. Mislim da je ovo izvješće dobro izvješće i mislim da uzviš obzir kako ste htjeli da ga izmijenimo, da će iz ovog nastati vrlo, vrlo važan dokument. Prije svega želim u potpunosti e, podržati ovu filozofiju koju ste objasnili, gdje ste sugerirali da ne bi trebali ići u detalje, kao što to e, mnogi misle, da bi to trebao ostati općenit dokument sa zaključcima, dokument koji će naznačiti e, glavne principe, temeljne principe kod vanjske politike vezano uz ovo pitanje. Mislim da bi taj dokument doista trebao zadržati takvu, takvu narav. Hvala. Hvala vam pa gospodine predsjedniče. Zahvaljujem vam na vašim doprinosima. Ja bih htio ponoviti tu potrebu da naša strategija zahtjeva veliku dosljednost, veliku korelaciju između naših politika, naše vanjske i sigurnosne politike sa energetskom politikom vezano uz buduću energetsku uniju. Dopustim da vas podsjetim da se Šepčović sastao sa Aleksom Milom iz Gazproma i da je upozorio na ovu novu opasnost da Rusija prijeti sa zaustavljanjem energetske opskrbe kao Europske Mislim da je vrijeme da se izrečito spomene pitanje e, koherencije i korelacije između te dvije politike, jer energija je jednako sigurnosti, barem što se tiče naše regije. Hvala lijepa. bardzo e, interesujący projekt rezolucji Hvala lijepa. Ovo je vrlo zanimljiv nacrt godišnjeg izvješća sa mnogim različitim primjedbama. Mislim da je najvažnije za našu suradnju na području vanjske politike taj da imamo određene ciljeve, da imamo određenu strategiju i zbog toga želimo smjeriti vašu pažnju kada vam govorimo na sljedeće. Naime, kada sad ovim ciljevima, radi se i o sigurnosti Europe na njenoj južnoj strani, dakle na južnoj strani on kraj granica Europske unije. I mislim da bi bilo dobro kada bi mogli definirati da jedan od zajedničkih ciljeva Europske unije isto tako trebao biti ojačati nezavisnost onih država koje su proizašle iz Sovjetskog saveza. Prije 25 godina, možda se toga sjećate, Siguran sam da će se mnogi od vas toga sjetiti. Mnogi, mnoge naše države su na svom tu imali stacionirane sovjetske trupe. To je nešto čega se, bismo se trebali redovito posjetiti. To je isto tako nešto što znači da bi da smo u okviru ugovora u Lisabonu vodili raspravu isto tako i o Ustavu i kada smo to radili, onda smo imali određene sumnje veznih uz uh, vanjsku sigurnosnu politiku. Na primjer, hoćemo li doista moći ostvariti naše zajedničke ciljeve? Stoga smatram da bismo to trebali spomenuti u onoj točci gdje govorimo o tome da želimo intenzivirati našu suradnju. Nezavisnost naših država bi trebalo stalno jačavati i to treba jasno značiti u tom dokumentu. Prije svega zato što imamo neke zajedničke kompetencije, neke zajedničke institucije i to bi trebalo uzeti u našem radu prema van. Hvala. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Dakle, radi se o jednom odmjerenom, kvalitetnom izvješću, prilično blažem nego što je izvješće o implementaciji europske sigurnosne i obrambene politike koju imamo u okviru odbora za, za obranu. Ja bih ipak naglasio dvije dimenzije koje mislim da nedostaju u ovome izvješću. Prva je pitanje terorizma koje se uopće ne spominje u izvješću, i vrlo malo se spominje u izvješću komisije, odnosno vijeća prema Europskom parlamentu. Terorizam je uvijek aktualan, a pogotovo je aktualan u, ovim, u, ovom, u ovom trenutku, u ovom vremenu. Mislim da treba naglasiti tu opasnost koja vlada u Europi od terorizma, potrebu da se sposobnosti i Europske unije i njenih država članica dignu u borbi protiv terorizma i mislim da posebno treba naglasiti potrebu bolje koordinacije i suradnje između vanjske i unutarnje sigurnosti u Europskoj uniji i svih tijela koja se time bave, jer ta suradnja i ta koordinacija nije dovoljna niti na razini ostalih tijela, pa čak ni odbor Europskog parlamenta zapravo nemaju dovoljnu koordinaciju da bi se došlo do konačne sigurnosti. I druga dimenzija koju želim ovdje naglasiti, a tiče se suradnje sa nacionalnim parlamentima, kao što znate vanjska i sigurnosna politika je u nadležnosti u velikoj mjeri nacionalnih država i zato je suradnja sa nacionalnim parlamentima vrlo važna. E, forma koja je pronađena i koja funkcionira već duže vrijeme je forma suradnje konferencija odbora za vanjsku politiku, za obranu i za europske poslove sa nadležnim odborima Europskog parlamenta. Dakle, ta dimenzija se zove KOSAK i svakako bilo dobro da se ta dimenzija suradnje koja je dakle najpoznatiji oblik suradnje nacionalnih parlamenta, Europskog parlamenta na području vanjske i sigurnosne politike, da ta dimenzija bude spomenuta i u ovom izvješću. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Hvala vam. Mi bismo željeli reći da ovo smatramo vrlo uravnoteženim izvješćem i pozdravljamo ovakav format bez da ulazimo u detalje što se tiče pojedinih zemalja i regija. Usredotočili bismo se na funkcionalna pitanja, ona na kojima se može raditi po pitanju vanjske i sigurnosne politike. Dvije stvari bih istaknuo. Jedna je da mogućnost E, zajedničke vanjske politike nešto što nas u određenoj mjeri brine više nego što je spomenuto u izvješću, ali to nam nije veliki problem. No istaknuli bismo nešto gdje ćemo predložiti određene amandmane to se tiče stavljanja u središte pažnje svih pitanja koja se tiču ljudskih prava u svim vanjskim politikama Europske unije. Dakle, ne samo u vanjskoj i sigurnosnoj politici, niti energetskoj, već i u pitanjima razvoja, trgovine i sličnoga i tu ćemo ponuditi konkretne prijedloge. Hvala. Sljedeći govornik. Zahvaljujem. Po meni ovo izvješće ne prepoznaje koliko je potrebno primijeniti različite pristupe za pojedine države članice, a ne jedan pristup za sve. Ovo je nalikuje na imperializam i mnoge vlade bi trebale potpuno razmotriti svoju sigurnosnu politiku, e, osobito po pitanju Rusije, Argentine i onoga što je danas nešto što može izazvati Rusiju. Sljedeće pitanje korelacija. Kako možemo imati korelaciju u ovim pitanjima? Još uvijek dolazi do neprijateljstva španjolske strane i aktivnosti oko Gibraltara kojima se trebamo pozabaviti. Hvala. Zastupnik Preda. Hvala gospodine predsjedavajući. Kao prvo čestitke na izvješću. E, opću viziju podržava EPP. Slažem se i sa stajalištem gospodina Kukana vezano za amandmane i ono što je rečeno na početku. E, trebamo zadržati postojeći format i ne ulaziti u detalje. Zatim e, bih htio ustajati na sljedećoj činjenici. Smatram, se, smatram da je bitno da se zadrži ton prijedloga. Dakle, s jedne strane da je bitno da postoje sporazumi o pridruživanju sa zemljama kao što su Ukrajina i Moldova u e, svjetlu budućeg približavanja Europskoj uniji. A s druge strane je tu i ono što ste rekli vezano za odnose sa SAD-om. Smatram da je ovo važan trenutak i da, trebam, da se trebamo držati postojeće ideologije, jer e, kada bismo sada to relativizirali i ponovno dopustili onim kolegama koji imaju antiameričke stavove da to iskoriste. Mislim da bi to bilo vrlo štetno. Treba nam snažno partnerstvo sa SAD-om i e, trebamo uspješno dovršiti pregovore o TTIP-u. Hvala na pozornosti. Izvješće je svakako dobro napisano, kvalitetno i s obzirom na to da ovdje imamo jednu prilično općenitu raspravu, trebalo bi imati na umu eh, da bi se rad visoke predstavnice aktivnosti mogao podijeliti u određene dijelove. S jedne strane imamo brigu o svim institucijama i koje spadaju u njenu nadležnost, a ona svakako mora popraviti njihovo funkcioniranje, no istodobno, što je možda još važnije, ona mora ili on biti moderator koji se bavi koordinacijom između pojedinih država članica. I to je ono gdje smatram da doista može odigrati ulogu osobe koja će okupiti pojedina stajališta, koja će moći ponuditi inicijative za koje će biti većina, jer na temelju ugovora iz Lizabona ona je ovlaštena za tako nešto. Dakle, u tom smislu trebalo je biti vrlo aktivna i to bi također trebalo biti odraženo u izvješću. Mislim da već i je, ali da bi trebalo to dodatno naglasiti. Sljedeći govornik. Zahvaljujem. I ja bih želio čestititi vam na ovom izvješću. Mislim da je dobro strukturirano, ambiciozno i vrlo iscrpno. Očito ne možemo pokriti u potpunosti sve teme. No vrlo mislim da pada to što ukazujete na složenu narav međunarodnih okolnosti i jedne teške uloge koju trenutno ima visoka predstavnica. Ovo izvješće bi, po mom mišljenju, moglo biti korisno visokoj predstavnici u tome da se dodatno izgradi svijest o mišljenjima našeg doma. Dakle, važno je koordinirati ne samo aktivnosti na razini Europske unije, već i razini pojedinih država članica. I stavci koje se bave odnosima, primjerice sa SAD-om, su vrlo dobro sročeni. Još bih nešto nadodao na ono što je već rečeno. Možda bismo kroz jedan amandman trebali pozvati se na rad UN-a na u Latinskoj Americi. Dakle, mogli bismo možda također nadovezati se na Eurolat Summit. Vidim također stavak 35. koji se bavi aktivnostima ISIS-a, članci 40 i 40 od 40 do 44 koji bi se također mogli e, eksplicitnije eksplicitnije dotaknuti problema terorizma. Hvala. I klimatska promjena i sporazum o neširenju e, oružja su također neka pitanja gdje bi se treba spomenuti terorizam, a ne samo u članku 35 gdje se spominje e, ISIS i islamski ekstremizam. Hvala. U prethodnim godinama bavili smo se potrebom za zajedničku energetsku politiku. I to je jasan znak da se svi moramo e, baviti ne samo na teoretskoj razini, već i nekim praktičnim odlukama. I tu smo mnogo postigli. I dobro je rečeno, moramo e, spomenuti koje su dosadašnje postignuća, a koje su izazovi pred nama. Ali ja bih također predložio da se usredotočimo na pogrešne informacije i propagandu. Prošli četvrtak odobrili smo rezoluciju o situaciji u Ukrajini i postojala jedna referenca, poziv povjereniku Hanu da izda kroz dva mjeseca dokument koji bi se ovime bavio. mislim da je to pravodobno i da i u svojoj rezoluciji mi moramo odraziti ovu potrebu za sveobuhvatnijom i učinkovitijom politikom e, širenja informacija kada se radi o sigurnosnoj politici. Mi ćemo dati svoje prijedloge na temelju vašeg vrlo dobrog učinkovitog prijedloga dokumenta i nadam se da ćemo se složiti e, u daljnjoj suradnji. Hvala. Sljedeći govornik. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja bih vam također htjela čestitati na izvješću. Osim nekolicine amandmana koje ću predložiti, E, htjela bih ustrojati na četiri aspekta. Prvo, borba protiv terorizma. Smatram da se prijetnja ne odnosi samo na Bliski istok i Magreb, nego da ona postoji u Europi prije svega i mislim da to treba jasno reći. I isto tako i na afričkom kontinentu. E, drugi aspekt koji je ovdje izostao, a čini mi se bitnim, je uloga europske obrambene politike u borbi protiv krijumčarenja ljudima, drogom i oružjem, to je terorizam. I treći aspekt, smatram da bi bilo bitno bolje naglasiti vezu između Europske obrambene politike i NATO saveza. Europska obrana je jedan stup u NATO savezu. NATO savez nas može zaštititi, no i sami imamo obvezu pružiti zaštitu drugim državama u slučaju napada. I posljednji aspekt mislim da je bitno naglasiti poput visoke predstavnice da treba osnažiti i povećati sredstva za obranu u svim državama članicama Europske unije, a ne samo pobrinuti se da postoji koordinacija. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. S moje strane isto, moram reći da se jako slažem s ovim nacionalnim izvješća. Sadržano gledano nemam tu neke primjedbe, ali pozvao bih na to da malo promijenimo možda strukturu u smislu da e, s tog peđemo na neke detalje i stoga bi rekao da ovo poglavlje o jačanju i suradnji to su dakle točka 37 do 41, da njih stavimo iza točke 22, zato što je to onaj općenit širi pristup, a da zatim promijenimo isto takvu strukturu veznih uz dvije točke koji govore o južnom susjedstvu i isto tako o ovom drugom naslovu, I ovaj drugi naslov na njemačkom barem stoji nešto što znači e, ojačanje i očuvanje pravnog okvira Europske unije. To je malo to nije dosta definirano, nakon toga se radi o Rusiji i Ukrajini. Po mom mišljenju bi jedan naslov e, dakle, onog poglavlja točaka 32 do 36 ostati kakav jest, ali zatim bismo trebali imati novi pristup možda u smislu od točke 25 novi pristup u istočnom susjedstvu sve do točke 28. Dakle, jug i istuk sa jednakim pod poglavljima, a one točke koje se izravno tiču Rusije bi onda imali naslov Rusija i zatim bi onda još ostale neke točke koje se tiču aspekta e, mogućnosti pristupa, to je točka 23. Tu točku bi možda onda mogli izdvojiti kako bismo jasno vidjeli da se da idemo od općenitih primjedba prema konkretnim primjedbama. To je ono što se tiče strukture moje primjedbe s tim u vezi. Hvala vam gospodine Galer, hvala vam što mi pomažete komponirati ovo izvješće, ali trebalo bi još ostaviti i o tome, i o mojoj logici. Dobro, gospodine Gabriel, vi ste za govornik, gospođo Gabriel. Ja bih vas htjela zahvaliti. Činjenica iz ovoga prijedloga izvješća su točne istinite. E, kao prvo što se tiče institucionalnog aspekta, to je već sadržano u izvješću, visoki predstavnici, e, dakle riječ je o tome, vi ste ukazali na to da ih treba bolje uključiti u Europsku službu za vanjsko djelovanje i u njezin rad. E, Želim također istaknuti da je potrebna veća vidljivost njihovog rada. Danas je to neophodno, dakle visoki predstavnici koji se bave pojedinim temama ili djeluju u pojedinoj regiji trebaju imati veću vidljivost i trebaju se pokazati kao desna ruka visoke predstavnice. Podržavam također E, brzu, brzi, ubrzani postupak za deblokiranje sredstava u, za humanitarne krize. Upravljanje humanitarnim krizama je nešto što je vrlo bitno s obzirom da velik broj humanitarnih kriza nastaje kao posljedica političke krize. E, htjela bih također da se u izvješću da veći prostor pitanju borbe protiv terorizma i e, vjerskog radikalizma. Da, treba osnažiti partnerstvo sa susjednim zemljama na jugu, no isto tako treba biti svjestan da su da je kriza tolikih razmjera da treba izaći izvan okvira tog partnerstva. Zato mi se čini bitnom da Europska unija tjesno surađuje sa regionalnim organizacijama kao što su Arapska liga, Afrička unija i ECOWAS. To je bitno i potrebno te nam treba zajednička strategija za borbu protiv terorizma koji poprima sve veće razmjere. Što se tiče borbe protiv vjerskog radikalizma, moramo i vidjeti što rade neki partneri poput Maroka, oni već imaju neke primjere dobre prakse i to se može ugraditi u naš interni plan. I na kraju želim također ustrajati na usklađenosti između vanjske i unutarnje politike i smatram da je bitno u izvješće ugraditi i pitanje uspostave diplomacije u području migracija. Migracije se tiču i trećih zemalja, ali isto tako i nas kao evropskih građana, tako da politiku migracije treba ugraditi u različite aspekte vanjske politike i smatram da će nam to omogućiti da se bolje nosimo sa problemima koje predstavlja nezakonita imigracija, ali isto tako možemo bolje iskoristiti zakonite migracijske tokove. Mislim da će to omogućiti bolju suradnju sa trećim zemljama, zemljama odakle migranti dolaze i na taj način ćemo se moći nositi sa globalnim izazovima. Hvala. Hvala vam, bit ću kratak. Kao što je kolega Paško već rekao, ovo je vrlo snažan tekst, zahvaljujem na tome što ste ga pripremili i predstavili nam. Ovdje je mnogo sa čime se slažemo, važna odloga obrane, potreba za strukturiranom suradnjom, podrška multilateralnog pristupa, europska perspektiva za istočno susjedstvo, pozitivna reakcija na događaje u Moldovi, Ukrajini i Gruziji i vrlo je dobro također sređena potreba za pozitivnim dijalogom s Rusijom. Dakle, mislim da je ono, o sankcijama vrlo mudro i sjetljivo sročeno. Svi se možemo složiti sa ulogom regionalnih aktera po pitanju južnog susjedstva. Vrlo je dobro to sročeno. Što se tiče stavka 11, nisam baš siguran davnje reformi sustava. Mislim da bismo trebali promisliti koliko bismo trebali raditi na same strukturi, a koliko jednostavno nastaviti sa poslom. Ja se slažem sa stavkom 12, ali vjerujem da je premal broj zaposlenika u službi za vanjsko djelovanje. I ako revidiramo sam proces i same aktivnosti, složit ću se s načinom na koji to sročeno. Što se tiče drugih amandmana, šesti stavak o kombiniranju resursa, nažalost je previše otvoren pogrešnoj interpretaciji, e, već smo čuli tijekom rasprave, možda bismo to mogli razmotriti. I mislim da je gospođa Mogherini bila vrlo jasna parlamentarnoj dimenziji u smislu strateške revizije i razmatranja zajedničke vanjske i sigurnosne politike, a to bismo mogli učiniti e, jasnijim u članku 15. U 16. o neredovitoj migraciji mislim da se može spomenuti potreba za pozitivnom zakonitom migracijom. Nadalje, što se tiče klimatske promjene, mislim da je važno spomenuti u diplomaciji i postoji velik jaz u trenutnom tekstu uzevši u obzir važnost konferencije u Parizu ove godine. U 23. stavku ne bi trebalo jednostavno pisati Zapadni Balkan, već Zapadni Balkan Turska, a u 37. ne mislim da bi transatlantski odnosi trebali biti definirani samo kroz TTIP. E, potrebno je reći transatlantski e, odnosi, iako se ne protivim referenci na TTIP također. Ovaj dio koji se tiče globalnog pristupa temeljnog na pravilima, e, da je tu potrebno osobito naglasiti ljudska prava, a to sam siguran da će naš klub i učiniti. Sve u svemu mislim da je vrlo konstruktivan tekst i mi ćemo pozitivno i konstruktivno i reagirati na njega. Hvala vam lijepa, kolege i kolegice. Doista nakon ovih razvoja u proteklih nekoliko dana je pitanje borbe protiv terorizma još jednom postalo važno pitanje, dobilo je na težini, a i pitanje geopolitike. Ako to želimo e, još i ojačati u smislu dokumenta, onda se veselim vašim komentarima s tim u vezi pitanjima veznih uz europsku obranu. Mogu reći da će i pod odbor pripremiti vlastito izvješće, zbog toga ja nisam htio to toliko detaljno razraditi, ali veselim se vašim komentarima, vašim prijedlozima koji ćete podnijeti. Siguran sam da ćemo naći jedan, jedno uravnoteženo rješenje kako bismo zatim na odgovarajući način predočili naše pozicije. Na primjer, gospođa Leo što ste vi rekli, da se jače koriste i vojne mogućnosti kada se radi o trgovini drogom, trgovini oružjem, da to naravno treba odigrati određenu ulogu u borbi protiv terorizma, da se stoga s time bavimo. Bio bih vam zahvalan kada, ćete, kada biste što prije podnijeli vaše amandmane kada ne biste čekali do zadnjeg časa kako bih vam onda i što prije mogao predočiti kompromisne rješenja ili kako bismo imali vremena za razgovor, kako bismo imali što više konzensualni, konzensualni pristup. Hvala vam lijepa. Mislim da onda ne moramo održati u raspravu 26. siječnja, već da ćemo pričekati do tog datuma na vaš amandman i zatim ćemo voditi razgovor. Ministar je već ovdje, uvedite ga, ali to je sjednica zatvorena za javnost. Aha, samo drugi dio je zatvoren za javnost, ne prvi dio. Predsjednik e, Ruskog poslanstva, dakle treba izaći iz dvorane na drugom dijelu. Ne, to nije šala. Imali smo jedan sastanak zatvoren za javnost s gospođom Mogherini prije Božića i usred osoblja iz službe za vanjsko djelovanje sjedio jedan zaposlenik iz ruskog veleposlanstva. To nije šala. I liked it. <laughs> Not so much. <laughs> Meni se ta šala dopala, ne baš toliko. Liebe Dragi prijatelji, slijedi nam izlaganje ministra u okviru predsjedništva. Jedno što se tiče politike susjedstva vezanih uz Rigu i kao drugo što se tiče izvješća o sastanku gospođe Mogherini i vijeća, drugi dio ćemo održati zatvorno za javnost. Gospodine ministre, pa nemam riječ. Sandra je vaš fan. Izvolite, imate riječ. Hvala gospodine predsjedatelju. Veliko mi je zadovoljstvo što sam ovdje na sastanku odbora za vanjske poslove u Europskom parlamentu. Radujem se tjesnoj suradnji s komisijom i parlamentom tijekom našeg predsjedništva. Mi cijenimo ulogu Europskog parlamenta u kreiranju i oblokovanju vanjske politike Europske unije. Gospodine predsjedatelju, uvaženi zastupnici, ja sam ovdje kako bih s vama raspravio o prioritetima latvijskog predsjedništva. Želim vam govoriti o angažiranoj Europi, to je slogan našeg predsjedništva, jedan od naših triju prioriteta uz digitalnu i konkurentnu Europu. Mi ćemo usko surađivati sa službom za vanjsko djelovanje i visokom predstavnicom Federikom Mogherini na prioritetima Europske unije. Nešto ću vam reći o proširenju kao jednoj od politika u sklopu vanjske politike. Moja zemlja je ušla u Europsku prije deset godina i nitko više ne spori koje su bile prednosti članstva u Europskoj uniji. Latvija zagovara otvorenost kada je riječ o proširenju i politici susjedstva. No prije nego što pređem na proširenje, spomenut ću jednu manje pozitivnu temu koja zadire u samo srž otvorenosti u Europskoj uniji. Naime, današnji sastanak se odvija u vrlo tužnom trenutku. Napadi u Parizu su bili barbarski čin nasilja i brutalno ubojstvo nevinih i napadi na slobodu govora. Događaji u Parizu i Francuskoj su šokirali čitav kontinent, ali su nas i ujedinili u obrani naših vrijednosti i sloboda, podržavajući ljudska prava i demokraciju. Umjesto da nas odvoje, približili su nas. Povorke u Parizu i drugdje u svijetu, predvođene svjetskim čelnicima, pokazale su jedinstvo i odlučnost u borbi protiv terorizma i nasilja. Nadam se da će se to pretočiti u konsenzus u vijeću i u institucijama. Moramo intenzivirati napore da iskorijenimo terorizam iz našeg društva. Prošli tjedan belgijska policija je osujetila terorističke napade i to pokazuje da se terorizam može pojaviti bilo gdje i bilo kada. Bitno je naglasiti da unutarnje sigurnosti i obavještajne službe spadaju u nadležnost država članica. Međutim, tijekom našeg predsjedništva mi ćemo podržati napore država članica da unaprijede koordinaciju napora u borbi protiv terorizma, a to podrazumijeva korištenje postojećih instrumenata i provedbu strategije za suzbijanje terorizma i stranih boraca. Kao što je naglašeno na sastanku 11. siječnja u Parizu, to znači i unapređenje suradnje između policijskih službi i poboljšanje sigurnosti na vanjskim granicama. To znači da treba raditi i na evidenciji imena putnika uz poštivanje zaštite osobnih podataka. Isto tako trebamo se posvetiti tranzicijskim zemljama i zemljama na Bliskom istoku, te e, trebamo surađivati sa muslimanskom zajednicom u Europi te pobrinuti se da se teroristi ne novače putem interneta. Moramo surađivati i sa međunarodnim saveznicima poput SAD-a, Kanade i Australije i e, staviti naglasak na antiteroristička pitanja u dijalogu s trećim zemljama. Europska komisija će uskoro izići sa novom strategijom za unutarnju sigurnost. Mi se radujemo tom prijedlogu, a to je sastavni dio paketa antiterorističkih mjera. Uvaženi kolege, sada ću nešto reći o proširenju, što je bitna tema za angažiranu Europu. Tijekom sljedećih šest mjeseci nadamo se da ćemo postići napredak u pregovorima tamo gdje je to moguće. To neće biti laka zadaća, mi prepoznajemo osjetljivost u mnogim državama članicama kao i izazove. No moramo prepoznati i činjenicu da je proširenje najučinkovitiji instrument vanjske politike Europske unije. To poboljšava stabilnost eh, u susjedstvu i na taj način se stvara stabilnost na kontinentu, te eh, to daje veću težinu Europskoj uniji u svijetu. Perspektiva članstva potiče ekonomske reforme i preoblikuje društva u tim zemljama, što je bio slučaj u baltičkim zemljama 90. godina. E, kroz proširenje se standardi i vrijednosti Europske unije šire izvan granica Europske unije. Ne samo za to, nego i sve, sve veći broj e, država e, stremi ka tom cilju. Bitno je spomenuti i uvjetovanost e, kao i pouke koje smo izvukli iz prethodnih krugova proširenja. Svaku zemlju se ocjenjuje prema vlastitom napretku. Što brže provodi reforme, to se brže ostvaruje napredak. Dakle, u provedbi kopenhagenskih e, kriterija, ali isto tako i u vladavini prava i javnoj upravi. Naravno, mi smo visoko postavili ljestvicu, no naš pristup je ispravan. Mi želimo širiti vrijednosti, ne ih razvodniti, želimo podijeliti s drugima e, naše uspješne primjere i osnažiti Europsku uniju. No moramo biti i dosljedni, što znači da trebamo nagraditi napredak tamo gdje se on ostvaruje i moramo poticati e, daljnji napredak u pristupnim pregovorima, u pregovorima sa Srbijom i nadamo se da ćemo uspjeti otvoriti prva poglavlja tijekom našeg predsjedništva. To će ovisiti o političkoj volji u Beogradu, o opipljivom napretku u području vladavine prava te provedbi sporazuma postignutog u okviru e, dijaloga na visokoj razini s Prištinom. Normalizacija odnosa trebala bi omogućiti da se krene dalje i e, kada je riječ o SSP-u s Kosovom, a nadamo se da će to biti potpisano u prvoj polovici 2015. Također se radujemo nastavku pristupnih pregovora s Crnom Gorom, a to podrazumijeva i otvaranje novih poglavlja. Mi pozdravljamo opredjeljenost Crne Gore za europske integracije i napredak u reformama, premda je potrebno još više reformi u području vladavine prava. Također podržavamo pregovore s Ankarom. Turska je naš strateški partner, imamo zajedničke interese i dijelimo zajedničke izazove. Premda trenutna politička situacija nije povoljna, vjerujemo da su pristupni pregovori najbolji okvir za odnose između Europske unije i Turske. To je mehanizam za osnaživanje reformi. Mi apeliramo na Tursku da pokaže da je opredjeljena za provedbu europskih vrijednosti ne postoji e, jednoglasan stav kada je riječ o bivšoj Jugoslavenskoj republici Makedoniji. Nakon zaključka u 12. mjesecu e, to će se pitanje ponovno staviti na dnevni red 2015. Pozitivan znak od strane Europske unije bi značio ohrabrenje i bivšoj Jugoslavenskoj republici Makedoniji i čitavoj regiji. Međutim, Makedonija mora pokazati političku volju u nastavku provedbi reformi. E, davanje statusa kandidata Albaniji prošle godine je bio znak priznanja uloženog truda i rada. Mi pozdravljamo taj napredak, međutim, e, bit će potrebno ispuniti izazove prije otvaranja pristupnih pregovora. Brine nas zastoj europskih integracija u Bosni i Hercegovini, Radujemo se brzim reformama u kontekstu novog pristupa Europske unije. Premda sam realan kada je riječ o preprekama, uvjeren sam da ćemo tijekom našeg predsjedništva ostvariti napredak u pregovorima sa državama kandidatkinjama te u okviru e, postupka stabilizacije e, i proširenja na Zapadnom Balkanu. Htio bih nešto reći o odnosima Europske unije i Švicarske. Švicarska je jedan od glavnih partnera, te smatramo da treba nastaviti pregovore za institucionalni okvir e, kada je riječ o odnosima sa Švicarskom. Očekujemo i ishod referenduma u Švicarskoj i vjerujemo da je sloboda kretanja ljudi temeljni stup politike Europske unije. Unutarnje tržište i četiri slobode su nedjeljive vrijednosti. Europska unija je spremna razgovarati o pitanjima koje se tiču e, provedbe tog sporazuma. Uvaženi zastupnici, proširenje je tek jedan od prioriteta našeg tima. Želimo iskoristiti priliku da promičemo mir i stabilnost u susjedstvu, u Libiji, e, Siriji i Ukrajini. Nastavit ćemo raditi na reviziji europske politike susjedstva, održati samit u Rigi i nastaviti rad na području migracija. To obuhvaća i Središnju Aziju gdje ćemo ponovno potaknuti strategiju za odnose između Europske unije i Središnje Azije. Također e, ćemo pokušati raditi na sporazumima o trgovinskoj suradnji s pojedinim zemljama. Bilo mi je drago što sam imao priliku da vam se obratim i rado ću čuti vaša mišljenja i odgovoriti na pitanja. Hvala gospodin Preda, riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Ministre, hvala što ste nam večeras došli predstaviti prioritete Latvijskog predsjedništva. To je u istom duhu kao i izlaganje koje je održao održala predsjednica vlade na plenarnoj sjednici prije tjedan dana. Čestitam vam na ambicioznim ciljevima, želim vam mnogo sreće u radu. Sve ovo što ste rekli je treba staviti u kontekst terorističkih napada koje ste spomenuli i to je utjecalo na e, vašu izjavu. Imam jedno pitanje koje se tiče Bosne i Hercegovine. Ja sam izvjestitelj Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu. E, sada smo upravo razgovarali o izvješću napretka Srbije i Kosova. Što se tiče Bosne i Hercegovine, sljedeći mjesec ćemo to staviti na dnevni red i započet ćemo raspravu. Smatrate li da e, će biti ostvaren značajan napredak tijekom vašeg predsjedništva ili pak smatrate da ćemo u sljedećih šest mjeseci imati samo neki oblik koordinacije rada između novo formiranih vlasti i Europske unije. Imajući u vidu da je inicijativa e, britansko-njemačka inicijativa tu i da e, sada postoji mogućnost da se to konkretizira. Smatrate li da će se to uspjeti konkretizirati do kraja vašeg predsjedništva? Hvala. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātais ministra kungs, sirsnīgi sveicu jūs Eiropas parlamentā un vēlu, lai... Hvala gospodine predsjedavajući, lijep pozdrav ministru. Nadam se da će vaše predsjedništvo imati uspjeha u radu. Imam jedno pitanje. Kao što vam je poznato, u petak je su u Latviji pozvali da se govori isključivo na latvijskom jeziku. Mislim da je to jedna interna politička izjava i to je trebao biti jedan e, politički signal. E, zanima me što vi mislite o tome, e, kako se takvi istupi poklapaju sa službenom vanjskom politikom Latvije. Znamo da nije riječ samo o Latviji. E, Europska unija već nekoliko stoljeća poznaje nacionalne manjine, a to uključuje i države, koje su obuhvaćene istočnim partnerstvom, Gruzija, Armenija, Bjelarus. Kako vi gledate na tu situaciju? E, vi ste ministar zemlje koja predsjedava Europskom unijom i e, kakav je vaš stav prema nacionalnim manjinama? Thank you, Chair. Minister, welcome to... Fotiga, hvala gospodine ministru, hvala na dolasku i želim vam mnogo sreće u radu. Dopustite mi da postavim jedno kratko pitanje. Postoje neke vrlo bitne institucije u Rigi, dakle u Latviji, i zahvaljujući jednoj od njih imali smo priliku čuti izvješće o Rusiji u e, parlamentarnoj skupštini NATO Saveza. Htjela bih nešto reći o propagandi koju provodi Ruska federacija e, naspram zapada. Možda biste mogli iskoristiti stručno znanje kojim raspolažu ti centri kako biste neutralizirali e, takve istupe u odnosu na Europsku uniju i zapadne i partnere na zapadu. Thank you, Chair. I would like to ask the minister... Hvala. Ja imam jedno pitanje za ministra. Sporazum iz Minska nije proveden u dijelo, tako da ne postoji stvarni prekid vatre na istoku Ukrajine. Što ćete moći poduzeti E, tijekom vašeg predsjedanja kako bi se taj sporazum proveo u dijelo. Hvala. Hvala. Gospodine ministre, dopustite mi da vas pozdravim ovdje na sastanku našeg odbora. Želim vam mnogo uspjeha u radu E, posebno kada je riječ o evidenciji imena putnika. Nadam se da ćemo konačno postići dogovor oko ovog vrlo važnog pitanja. Moje pitanje se odnosi na istočno partnerstvo. Šest, e, od šest zemalja koje sudjeluju u tome, tri ima sporazume o pridruživanju sa Europskom unijom. Još dvije zemlje imaju tjesnu vezu sa Carinskom unijom. Ako se ne varam, Azerbejdžan je na neutralnom terenu. Da to tako kažem. Što očekujete od samita u Rigi, osim e, nekih praktičnih pitanja kao što je liberalizacija viznog režima, što se može očekivati u institucionalnom smislu kada je riječ o daljem razvoju istočnog partnerstva. Što biste htjeli postići na samitu u Rigi? A kada države članice budu nastali postići dogovor sa čelnicima zemalja iz istočnog partnerstva. Thank you very much um, warmly Hvala vam lijepa. Želim srdečno pozdraviti gospodine ministra. Rekli ste da ste već e, bili tu nazočni kao predstavnici u pripremnim e, sjednicama. Bilo nam je drago što ste bili tu i što smo mogli usko s nama. Ja snažno podržavam ono što ste rekli u svom uvodnom izlaganju što se će protiv terorizma i izazova s kojima smo svi s tim u vezi suočeni. Naravno, ove rasprave moraju ići u smjeru da nemamo nikakav odgovor koji ugrožava ljudska prava to će biti vaša odgovornost isto tako kao i e, pitanje integracije vanjskih i unutarnjih odgovora na te izazove i s tim u vezi vam želimo mnogo uspjeha. Također podržavam ono što ste rekli veznih uz Rusiju. Moj klub zastupnika bi htio vidjeti poboljšanje našeg odnosa s Rusijom. Mi vidimo neke mogućnosti za to, za počinje jednog pozitivnog dijaloga, ali ne želimo nipošto zanemariti, ignorirati slučajeve kršenja ljudskih prava i tu se isto tako radi o tim eh, povezanim izazovima koji su za vas, vas važni jer nemamo samo krizu u Rusiji, krizu u Ukrajini, već imamo i eh, druge dijelove svijeta, Siriju i tako dalje, gdje smo mi važni kao međunarodni dionici. Želim nešto vas priopitati vezano uz vašu nacionalnu ulogu, e, Europi u cijelosti i e, vaše osobno mišljenje vezano uz podršku e, LGBTI osoba to je za nas kao klub zastupnika vrlo važno i mislim da je važno i za cijelu Europu. Postoji nekoliko člano, članova iz vaše stranke, dijela vaše vlade koji su davali određene izjave, a moje pitanje je hoćete li u našim vanjskim politikama na dovoljan način eh, spominjati upravo ta pitanja LGBTI osoba. Ja vas u tome podržavam. Nadalje, promjene eh, uz korištenje latvijskog kao državnog jezika i danas smo čuli izjave od strane političara koji su davali intervjue u medijima isključivo na latinskom jeziku. Odašilje li to dobru poruku veznih uz eh, pluralnost medija, veznih, vezano uz eh, manjine i prije svega kada se radi o slanju političkih poruka Rusi, mislim da nas tu morate malo danas eh, umiriti. Hvala vam. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine ministre. Prije nekoliko godina sam ja bio prvi slovenski veleposlanik u Latviji. Danas smo govorili o napretku država kandidatkinja za članstvo Europske unije. Ja sam stalni izvjestitelj za bivšu Jugoslavijsku republiku Makedoniju. I u nastavku ću govoriti o toj državi kao Makedoniji, jer je moja država priznala Makedoniju pod tim imenom. Vi ste izrazili skeptičan stav kada se radi o pregovoru s Makedonijom i u tom smislu ne mogu biti sumišna kao i vi od svih država kandidatkinja Makedonija najviše i najbolje ispunjava kriterije veznih uz pravnu stečevinu. Problemi postoje zbog tog, tih nesetnih svađa sa susjednim državama. U e, svom izvješću predlažem da se što prije moguće nastave pregovori s Makedonijom, a vijeće bi trebalo razgraditi sve ono što stoji tome na putu. Nastavak pregovora može zatim dovesti do rješenja otvorenih pitanja, uključujući i pitanja imena. Apeliram na vas da zauzmete aktivnu ulogu tog pitanja. Ova država naime može utjecati u velikom mjeri na stabilnost cijele regije. Zatim još jedno drugo pitanje. Možete li vi kao kao e, vođa europske politike u idućih šest mjeseci zajamčiti da će Europska unija što se tiče država koje ne poštuje ljudska prava, iscrpiti sve mogućnosti koje stoje na raspolaganju. Tu mislim na Maroko, Izrael, Tursku i na mnoge druge zemlje. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa. Dragi kolege, dragi kolegice, imamo sada tu dakle dva dijela. Prvi dio je posvećen proširenju, to se samo zatočiti na to, e, pitanja Ukrajine, Rusija, to su pitanja veznih uz vijeće ministra vanjskih poslova i njih bi trebali tada postaviti, jer bi možda onda više saznali, dakle na ovom drugom dijelu zatvorenog, zatvorenog za javnost. Sada vas molim da se zadočimo na proširenje i na ono što nam je gospodin kolega Rinkević predstavio. Milan Mon je sljedeći govornik. Hvala vam, gospodine ministre, na vašem dolasku. Želimo, želim vam sve najbolje u okviru Latvijskog predsjedništva koje je započelo ovaj mjesec. Ja se želim osvrnuti na sporazume s SAD-om i s Kanadom. Sporazum s Kanadom je skoro dovršen a gospodin Malson bi ovu godinu trebao iskoristiti kako bi došlo do velikog ilana za završetak pregovora sa sjednjim američkim državama. Nadamo se da će taj sporazum biti gotov do kraja ove godine i u tom smislu očekujemo od vas isto tako e, određene poticaje. To će također biti važno u okviru sasnaka na vrhu između Europske unije i celaka da dakle isto tako pokušamo jačati našu, naše odnose sa Latinskom Amerikom. To je također vrlo važan dio svijeta. Mislim da će ova prva polovica godine biti doista važna za obje Amerike. Hvala. gerbiamas pirmininkė, gerbiamas ministrė. Aš taip pat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 Turkijos ir Sąjungos plėtros klausimų. Ačiū. Thank you, Chairman. Mr. Minister. Hvala gospodine ministre. Čestitamo na vašem predsjedništvu, želim vam se najbolje, sigurno će to biti vrlo dinamičan, dinamično razdoblje, razdoblje puno obveza i nadamo se da ćete što bolje uspjeti sladati vaše obveze. Gospodine ministre, u tisku smo čitali vašu namjeru da otputujete u Moskvu kako biste razgovarali sa gospodinom Lavrovom i sa vodećim osobama Ruske federacije. Gospodine ministre, kakvu poruku mislite prenijeti Moskvi Zasigurno će se to ticati ruske agresije u Ukrajini. Imamo informaciju da su danas dva vojna bataljuna od šesto ljudi, dva ruska vojna bataljuna prešli granicu sa Ukrajinom. Rado bih čuo vaše komentare i vaše e, prijedloge vezano u situaciju u Ukrajini. Thank Kukan. Hvala vam, gospodine Kukan. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Što se tiče proširenja na području Zapadnog Balkana, gospodine ministre, hvala vam lijepa na vašim uvodnim e, komentarima. Iz njih sam shvatio da želite koristiti vaše iskustvo e, iz vaših pristupnih pregovora i doista cijenim ovu podršku, vaš jednostavan jezik s kojim ste izrazili da želite nešto postići, da želite ostvariti napredak pred trenutnom situacijom kada u idućih pet godina neće biti proširenja zato što objektivno gledano neće niti jedna od država koji žele pristupiti EU biti za to spremni. No, kao što znate, vrlo je važno na osjetljiv način pristupiti tim pojmovima, jer izjava gospodina predsjednika Jean-Claude Junckera je jako uzbunila naše partnere na području Zapadnog Balkana. I stoga cijenim vaš pristup. Znam da vi znate da će to biti teško, biti će teško ispuniti ono što ste rekli, e, taj projekt je ambiciozan, ovo što ste rekli, ali on doista zaslužuje svu našu podršku i pomoć. Kako bi bio uspješan, mislim da će biti važno za vas da usko surađujete sa visokom predsjednicom, gospođom Mogherini, sa Europskom službom za vanjsko djelovanje, sa delegacijama u tim pojedinim državama. I stoga moje pitanje, što vi mislite koji su najbolji kanali komunikacije e, s kojima doista možemo ostvariti neke konkretne rezultate? Hvala vam lijepa. Ana Gomeš. Hvala vam lijepa gospodine ministre kada raspravljamo o načinima kako možemo napredovati u borbi protiv terorizma. Jeste li raspravili o potrebi za većim financijskim sredstvima kako bismo zapravo mogli ulagati u sigurnost, u sigurnost ljudi kad se radi o našim informacijskim tehnologijama za bolju razmjenu informacija, za ulaganje u programe koji rade protiv radikalizacije koji služe deradikalizaciji naših mladih i kako ste raspravili kako se može bolje raditi u jednoj državi koja je predvodnica u terorizmu, to je Irak. Ja sam se upravo vratila s putovanja iz Iraka i ja sam vidjela da Europska unija tamo ne postoji. države članice ne koordiniraju svoju opskrbu oružjem koje, oružje koje dodijeljeno kurdskim snagama. Ne postoje nikakva koordinacija po području humanitarne snage sa ekom. A izbjeglice u izbjegličkim kampovima nemaju školovanje, nema škola koje funkcioniraju kada se radi o kršćanskim i jezickim skupinama. Ne postoje nikakvi programi kako se mogu osloboditi žene, djece i osobe koju su oteli teroristi. Ne postoji programi s kojima bi se moglo pomoći jezijskim ženama koje su pretvorene u seksualno roblje terorista. A to je nešto što bismo trebali spomenuti u ožujku. A isto bih možda mogla reći za Libiju. To je leglo terorizma. Gdje je tu Europa? Morat ću se ponoviti. Libija, Ukrajina, terorizam, to je vezano uz sastanak vijeća ministra vanjskih poslova, raspravu koju ćemo imati kasnije. Ovdje raspravljamo o proširenju. Gospodin Plenković ima riječ. Thank you very much, Chairman. Thank you very much, Mr. Minister. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedniče. Hvala vam, gospodine ministre. Kao predstavnik e, delegacije s Ukrajinom, izrazito me zanima čuti vaše mišljenje kako ćete iskoristiti šest mjeseci vašeg predstavništva kako biste na dosljedniji diplomatski način stupili u kontakt sa regijom Donbas kako bi se ponašlo konstruktivno rješenje i isto tako vezano uz aneksiju Krima, vezano uz to kršenje međunarodnog prava. Što se tiče proširenja, mislim da je važno da ste naznačili ključne elemente jedne države koja je nedavno pristupila Europskoj uniji. Mislim da je važno nastaviti s tim procesom u okviru mandata ovog odbora, u okviru saziva, u okviru ovog saziva Europskog parlamenta. Hvala vam. Hvala vam lijepa, gospodine ministre. I ja vam želim izraziti dobrodošlicu i izraziti sve naše dobre želje veznih uz predsjedništvo Govorili ste o proširenju i dotaknuli ste se Turske kao strateškog partnera. Ja želim samo dodati nešto vezano uz Bosnu i vezano uz napredak u Bosnu i u Turskoj. Nadam se da ćemo stvariti po tom pitanju određen napredak tijekom vašeg predsjedništva. Moje drugo pitanje, na to možete odgovoriti sada ili kasnije, ali govorili ste o terorizmu u našem društvu, o tome ne želite stupiti u kontakt sa muslimanskim zajednicama. Znamo da je svijet u kojem živimo međusobno povezan i ovisan, a također vidimo dramatičan uspon napada na muslimane. Koji su dakle ti koreci koje ste zamislili koji bi nam mogli pomoći u ovome? Hvala vam lijepa. Gospodine ministre, kao prvo vam želim zaželjeti mnogo uspjeha vama i Latvijskom predsjedništvu. Moje pitanje u potpunosti vezano uz proširenje. Kao prvo, uzavši u obzir da je Albanija postigla dosta pozitivnog napretka, smatrate li da ako se taj pozitivan trend nastavi, da bi Albanija mogla otvoriti neke pregovaračke, neko pregovaračka poglavlja tijekom latvijskog predsjedništva? To je broj 1, a broj 2 veznik uz Island. U toj državi sada primjećujemo dvije tendencije. Kao prvo, vladajuća koalicija koja misli da je moguće uh, organizirati referendum kako bi se prekinuli pregovori, a imamo i socijaldemokratsku stranku koja je dalje opredjeljena nastavku pregovora. Ako neće biti referenduma. A ipak imat ćemo novu vladu. Može li Europska komisija u tom smislu uzeti u obzir nastavak pregovora s Islandom? Hvala. Hvala vam. Predlažem da sada pređemo na ovaj dio sjednice zatvorenog za javnost da zatim možemo to kombinirati.